Ladies and gentlemen, uh, it is... Dame i gospodo, sada je 3 i 16, tako da mislim da je vrijeme da započnemo. Izvolite sjesti i možemo polako, ali sigurno započeti s javnom raspravom. Dragi kolege, najprije vas želim obavijestiti da je naš predsjedavajući gospodin Kardek eh, odsutan, tako da će doći sutra i do tad ću ga ja mijenjati a gospođa Linnea Engstrom, prva potpredsjednica, pridružit će nam se jako skoro. Ukoliko nema nikakvih prigovora, predlažem da usvojimo probitni dnevni red, ne vidim nikakve prigovore, možemo preći na drugu točku dnevnog reda. S velikim zadovoljstvom obavještavam vas da gospodin Claudio Korenta imenovan je na mjesto vrštelja dužesti eh, našeg eh, tajništva, želimo mu čestitati i želimo mu puno sreće u radu. Oni među vama koji su s nama odavno znate da je on radio kao administrator u tajništvu između 2008. i 2012. godine, dakle želimo mu ponovno dobrodošlicu u naš odbor i puno sreće u vašem radu. Čestitam. Točka treća, odobrenje zapisnika. Ukoliko nema prigovora, zapisnik sa sastanka od 22. i 23. rujna i 13. listopada 2015. godine možemo ih smatrati usvojenim. Hvala. Sada prelazimo na glavnu temu našeg sastanka. Dakle, to je javna rasprava, nova vanjska dimenzija reforme zajedničke ribarstvene politike. Želim vas posjetiti da e, europska plovila su plovila već stoljećima izvan europskih e, voda. Dakle, ribarenje napučnije već e, stoljećima tradicionalno kod nas. Dakle, tradicionalno se ribari izvan isključivog gospodarskog pojasa i imamo dvije vrste sporazuma koje to pokrivaju. Prvo, ribarenje na pučini, dakle izvan područja nacionalne, e, nacionalnog zakonodavstva je, pod, je uređeno regionalnim e, ribarskim e, organizacijama, zatim drugo ribarenje u okviru nacionalnih voda drugih zemalja u okvirenoj je pravno sporazumima, a Europska unija ima 15 do 20 takvih sporazuma koji su na snazi, najviše sa južnim zemljama u razvoju, ali isto tako i sa sjevernim susjedima kao što su Norveška, Island ili Grenland. U nedostatku bilateralnih sporazuma s trećim zemljama, e, europska vozila mogu e, raditi pod, e, u okviru sporazuma koji su sklopljeni sa ovalnim državama. Nova zemljička ribarstvena politika Europske unije podrazumijeva jasne E, poboljšanja e, standarda utjecaj Europske unije u ribarstvu kao zemlja zastave i zemlja tržišta znači da može ohrabrivati druge igrače obalne i daleke e, na provedbi tih sporazuma. Ime to na umu, želim pozvati gospodina Emanuela Berka iz Europske komisije da nam predstavi trenutni pravni režim vanjske dimenzije nakon reforme ZRP-a. Izvolite, imate riječ. Gospodin potpredsjedniče, dame i gospod zastupnici, dame i gospod dragi kolege, jak sam početovao na raspravu o novoj vanjskoj dimenziji reforme ZRP-a zajedničke ribarstvene politike. Mislim da je ovo pravovremen trenutak jer do ovoga dolazi dvije godine nakon temeljne izmjene zajedničke ribarstvene politike, tako da je sad vrijeme da napravimo jednu bilancu o vanjskoj dimenziji, da vidimo što je napravljeno, i da analiziramo kako napredujemo sa provedbom mjera koje su najavljene i što nam je za napraviti za, u buduće. Ja e, primijetio sam jedan e, pravni aspekt, e, to se govori o pravnom režimu, trenutnom pravnom režimu. Mislim da je to zanimljivo jer trenutno zajednička ribarstvena politika daje pravni okvir za vanjsku flotu sa transparentnim e, nizom pravila i s odredbama koje omogućuju da se poštuju, da se ispoštuju sva ta prava što je od velikog značaja. Dopustite najprije da podsjetim koji su uvijek bili i koji su još uvijek ciljevi vanjske politike. Najprije bih rekao da se tu radi o tome da se na vanjsku flotu primjenjuju ista pravila kao i ona koja se primjenjuju u okviru ZRP. Dakle, e, održivo korištenje stokova, resursa, analiza, znanstvena analiza i apsolutna transparentnost aktivnosti flote i pravnog okvira, pravnog osnova u kojem se upisuje ta aktivnost. Cilj je također promoviranje, upravljanje ribarenjem po svim oceanima sa razinom eh, zahtjevnosti koja je bila jako visoka i to smo mogu napraviti jer e, imamo veliku vanjsku flotu koja ribari po cijelom svijetu i koja predstavlja otprilike između 20 i 25% ulova flote Europske unije. Dakle, 20 do 25% se e, lovi izvan e, europskih voda. Europska unija je isto tako najveći uvoznik i najveće tržište za ribarstvene politike. Dakle, visoka razina zahtjevnosti, ambiciozni standardi koji se reflektiraju na nekoliko razina, na globalnoj razini, a isto tako i na bilateralnoj razini posredstvom e, sporazuma o partnerstvu u ribarstvu. Evo, prvo osvrnimo se na globalni svjetski aspekt. Kao što znate, imamo preuzete obveze Europske unije da se promovira upravljanjem oceana. To naravno prevazilazi samo ribarstvo, ali ribarstvo je jasno tu uvršteno, jer e, razumno korištenje e, ribarskih stokova je od ključnog strateškog značaja za upravljanje oceanima. Na globalnoj razini naša akcija ima za cilj da se da doprinosi izrazi, izradi pravila koja će se primijeniti na sve i o kojima se raspravlja u okviru jednih naroda u organizacijama kao što je FAO. Na globalnoj razini su tako, to su pravila koje zastupamo u regionalnim ribarskim organizacijama i to je utemeljeno na određenom broju načela koji su znanost, jačanje kapaciteta, nadzor, kontrola i compliance, dakle poštivanje pravila. To je nešto što provodimo baveći se NII i ribarenjem. Znate da je to jedan od prioriteta Europske unije već zadnjih 4-5 godina i značaj toga svega je uveliko promijenilo e, mentalitet e, i ribarenje na cijelom svijetu. Kao prvo na razini država članica uspostavilo se, ispostavilo se da su pojačali e, svoju suradnju, e, mjere koje se tiču države e, luke i preuzeli svoje odgovornosti za, na primjer, blokiranje uvoza ribarskih proizvoda koji su karakterizirani NNN ribarenjem i odbijajući dakle, certifikate ulova. Dakle, to su mjere koje se nameću u državama članicama i imamo pred identifikacijski postupak i identifikacijski postupak. Dakle, to kao što znate nisu samo sankcije, već se tu uh, uh, tu se držimo i dijaloga i suradnje i to je urodilo plodovima i bilo je tu određen broj poboljšanja i napretka u čitavom nizu država diljem svijeta. Prešao bih sad na bilateralnu razinu jer ribarski sporazumi i partnerski sporazumi o E, održivom ribarstvu, kako ih sada trebamo zvati, su ključni element za promoviranje održivog ribarstva za našu flotu, ali isto tako za određen broj zemalja koje pristaju biti partneri Europske unije. E sad tu bilo se radi o a, višestrukim sporazumima ili nekim drugim, tu je pristup identičan. Radi se o tome da se e, oslanjamo na znanstvene prakse i da imamo na umu e, viškove s ciljem da se usredotočimo na takzvane relikvate i e, da vidimo što nam znanost kaže da smijemo ribariti, loviti ili ne. Kao što znate, postoji tu i pravni aspekti, jer to je nešto što se nalazi u pravilima. Moramo imati tehnička pravila koja će zaštiti ekosustav koji i da izbjegnemo interakciju sa malim ribarstvom. Isto tako imamo visoke zahtjeve glede ulova, a naš cilj je da imamo što je preciznije moguće e, podatke o ulovu, da znamo što je u kojoj količini i e, ulovljeno i kao što znate mi e, nastojimo usvojiti sustav IRS, dakle satelitski e, elektronički sustav izvješćavanja i e, najveći, velika većina naših plovila koriste sada opremljeni su tom tehnikom i tako ćemo moći imati instantne informacije o situaciji ulovu u našim zemljama članicama i trećim zemljama. Naravno tu su i lokalne pod navodnim znacima reperkusije. Tu ima čitav niz dodatnih aktivnosti, raznih vrsta, dakle, ovisno o sporazumima, dakle, Mauritanija je najbolji primjer o tome, tu su e, najveće, e, najveće koristi polučili u, na raznim gospodarstva. Imamo isto tako i transparentnost, naše izvješća su transparentna, javno objavljena, ali isto tako tu je transparentnost onome što rade i naša plovila e, u okviru ovih sporazuma. I još jedno načelo do kojeg nam je jako stalo jest načelo nediskriminiranja kako bi pravila koja slijedi naša flota mogla biti pravila koja slijede sve flote e, koje ribare u području naših partnera. I to je e, jako važna stvar i vidimo da posredstvom ove prakse naša pravila, naše norme postaju ono apsolutno mjerilo jer Posredstvom tih klauzula ta pravila će se primjenjivati i na druge flote, na primjer azijske, koje će ići ribariti u područjima naših, e, recimo, afričkih partnera. Dakle, ta politika je, po mom mišljenju, pravi uspjeh. I evo imam dva elementa kojima ćemo se kao dokazom. Evo, kao prvo imamo zahtjeve flote koje hoće da imamo ovaj niz sporazuma koji će biti prošireni na ostatak svijeta. Tu nam se iznosi prvi argument prema kojem je to e, element pravne sigurnosti koji je stabilan, dogovoren i transparentan, što je od velikog značaja. I činjenica je da smo sa devet sporazuma koji su bili e, koji su postojali 2012. na 12 aktivnih protokola danas 2015. godine. Ako imamo na umu protokole koji, na kojima se radi, koji su postupku usvajanja, e, jako brzo ćemo preći na 15 kada se potpišu i ratificiraju protokoli sa Mauritanijom, Liberijom i otočen Kuk. Dakle, to je uspjeh i to je nešto je tražila flota, to je nešto što su tražile i treće zemlje, jer one su te one, one treće zemlje koje nemaju sporazuma s nama dolaze u na naša vrata i traže da mogu i oni beneficirati takve instrumente. Ako se stavimo na njihovo mjesto, na mjesto trećih zemalja, treba podsjetiti da je to puno više od eh, običnog trgovinskog sporazuma. Tu se radi na promociji, na suradnji, na pomoći našim partnerima da se uspostave Dakle, određene aktivnosti koje se tiču upravljanja i održivog e, upravljanja ribljim stokovima. industrijski, industrija koja predstavlja 30 40 industrijska podrška koja predstavlja 30-40% e, fondova koji se dodjeljuju posredstvom e, ovih sporazuma ima upravo za cilj da se pojačaju kapaciteti trećih država, bilo da se radi o znanstvenim obrad podataka, o međunarodnoj suradnji, o pojačavanju kapaciteta izvoza naših partnera, ali to se isto tako tiče i e, nadzora, bilo e, pomorskog, zračnog, posredstvom satelitskih e, sustava VMS-a, na primjer, imamo tu isto tako i jedan aspekt koji je jako prisutan u našem protokolu, a to je promocija malog ribarstva. I to sve ide posredstvom sve većeg nadzora djelatnika Europske unije i posredstvom sve veće suradnje u, u službama e, DEFKO-a i istak u suradnji sa e, Fed, Fedom i e, monetarnog fonda za razvoj. Što nam preostaje za napraviti? Pa naravno, treba nastaviti i učvrstiti ovo što smo do sad napravili posredstvom našeg rada u regionalnim organizacijama za upravljanje ribolovom i posredstvom bilateralnih sporazuma i politikom koja ima za cilj jako objektivno provesti e, uredbu o NNN ribarenju. Tu se radi između oslog o certifikatu ulova ili e, o olakšavanju provedbe uredbe. Imamo isto tako i još jedna stvar koju ste spomenuli u uvodu, a to je pitanje nadzora i nadzora vanjskih flota koje nisu u okviru bilateralnih e, sporazuma o ribarenju. To je nešto ćemo napraviti jako skoro posredstvom upravljanja, uredbe o upravljanju vanjske flote to neki nazivaju u komisiji pod imenom FAR, jer se tu radi o uredbi koja bi zamijenila već postojeću e, uredbu. To je projekt na kojem se radilo već dosta dugo vremena i koji će ugledati svjetlo dana u narednim tjednima, jer u studenom će komisija predstaviti svoj prijedlog uredbe. Dakle, o tome će se jako brzo početi raspravljati i u drugim institucijama. Ta uredba jasno pristječe od preuzetih obveza kada smo e, najavili zajedničku e, ribarstvenu politiku i njenu vanjsku dimenziju koja je već najavljena i kao što možemo reći da je to zadnji element e, slagalice koja ima za cilj predstavljanje reformu ZRP-a. Koji su ciljevi? Dakle, bolja sljedivost, instantna, ukoliko je moguće, vanjske flote koja e, ima e, koja plovi pod europskom zastavom, europskim zastavama i to e, neovisno o pravnom okviru kojem se lov odvija. Cilj je tako imati pravnu transparentnost i kao što to ćete moći vidjeti, imamo registre, baze podataka koji su javno dostupni kako bi svi mogli imati dakle, upravo informacijama o e, plovima Europske unije koja e, ribare diljem svijeta i konačno cilj je da se posredstvom tih mehanizama e, utvrdi da europska flota nije odgovorna ni za kakvu ribarstvenu praksu koja bi se mogla staviti u kategoriju NNN ribarenja. Dakle, to je dobro i za europsku flotu. Ako se podvrgne ovim novim mjerama, dakle, moće se dokazati da kom slučaju nije odgovorno za NNN ribarenje. Konačno u praksi kako se organizira sama, sam ovaj mehanizam, pa to je nešto što počiva na načelu autorizacije, odnosno dozvole države zastave da se ribari u e, nacionalnim vodama, a okvir može biti bilateralni dogovor, može biti mimo bilateralnog e, dogovora unutar zone koja se tiče e, regionalnog, regionalne organizacije za upravljanje ribolovom, bilo u sklopu sa trećim državama, može biti u nekom drugom okviru o ribarenju na e, na otvorenom moru ili u drugom okviru. U slučaju da se radi o ribarenju u isključivom e, gospodarskom e, području, ovdje treće države, onda imamo dvostruke dozvole, dakle imamo pitanje države, obalne države i E, pitanje države zastave. Dakle, tu imamo e, niz kriterija na temelju kojih se može izdati dozvola. Tu smo kriteriji, na primjer, e, o o informacijama o E, plovilu, o jemo broju, o vrsti e, dozvole, o nepostojanju e, teške povrede pravila koje je počinio taj brod i tako dalje. Dakle, sve te stvari treba provjeriti država obalna država i država zastave i tijela Europske unije. Zatim imamo tu i privatne licence, jer to je još jedan novi aspekt naše uredbe, još jedna stvar koju pokriva polje primjedne imamo e, isto tako e, potrebu provjeriti e, nadležnost tijela koje izdaje država, obalna država, da vidimo je li to odgovarajuća institucija, zatim provjera bankovnih računa, da ne bude nikakve problema sa licencom, zatim isto tako informacije o zakonodavstvu i licencama. Dakle, tu imamo i opće i zasebne kriterije koji ovise o vrsti sporazuma i o vrsti autorizacije koje su potrebne. Po mišljenju država zastave je u, sredi, u, centru ove, ovog postupka, sve to u dogovoru sa e, Europskom unijom jer smo htjeli e, imati na umu nadležnost Europske unije i e, pravne aspekte e, na međunarodnoj razini, a ovdje imam na umu odluku u četvrtom mjesecu o pravu e, mora. Dakle, mi imamo također odgovornost, mi je Europska unija, glede aktivnosti flote koja se dodaje odgovornosti države zastave. To je ono što je sud htio e, imenovati nazivom due diligence. Dakle, tu se treba potvrditi da se e, e, ta plovila e, da će poštovati zakonodavstvo države, obalne države. Evo, zaključno želim reći da sam uvjeren da će ova rasprava biti jako bogata i raznovrsna. Što se nas tiče, dakle, u komisiji pokrenuli smo određen niz inicijativa i akcija kako bismo se uvjerili da postoji E, smislen okvir za favoriziranje održivog razvoja i unutar Europske, e, Europske unije, odnosno naših područja izvan. I tu imamo dakle, trojstvo i NNN ribarenje, nova kontrola i upravljanje vanjske flote i to je dakle taj triptik na kojem se stalno radi i koji se razvija u okviru regionalnih organizacija za upravljanje ribolovom i u okviru e, ribolovnih sporazuma. Naravno, e, izvješće revizorskog suda nas podsjeća na to da se stvari stalno razvijaju, jer to izvješće je objavljeno prije par tjedana i došlo se do zaključka da se dobro upravlja tim e, sporazumima, ali da se neke stvari mogu poboljšati. Dakle, eto, odredili smo jednu podvuku smo crtu, imamo napravili smo određen broj inicijativa i mi u komisiji se nadamo da će država članica i parlament moći izraziti svoju podršku i da ćemo moći napredovati sa ovim dosijama. Najljepša hvala. Thank you so much, Mr. Burke. Um, hvala najljepša gospodine Berg. Naravno mi ćemo rado surađivati s komisijom na ovim bitnim dosjejima i sutra ćemo predstaviti i moje izvješće o vanjskoj dimenziji zrp i radujem se što ćemo o tome razgovarati. Vidim ovdje dvoje kolega koji su sa nama, a ne troje. Gospodine Mato, hoćete vi prvi? Izvolite. Da, hvala, najljepša. Gospođo predsjedateljice. Nažalost, svi zastupnici nisu ovdje sa nama, ali evo ja se želim zahvaliti našem govorniku i također vama želim puno sreće u vašem izvješću, jer naravno vaš uspjeh znači i naš uspjeh. E, I vi ste u e, našoj ekipi, već dugo ste radili sa nama kao koordinatori. Želim vam i u budućnosti puno sreće u radu. Komisija vrlo dobro zna da svi moramo braniti vanjsku dimenziju ugovora. E, pučani na tome rade već odavno i nastavit će to raditi. Ovi ugovori, sporazumi o kojima ste govorili su pozitivni. Neću detaljno govoriti o njima jer smo predvidjeli već u e, prvom dijelu ovog našeg saslušanja govoriti o pozitivnim aspektima tih sporazuma te ćemo o tome moći detaljnije govoriti nešto kasnije. Flota Europske unije je sasvim jasno flota koja najviše poštuje okoliš i koja e, poštuje postojeća pravila. Govorili smo o novoj uredbi koja je dobro prihvaćena od strane europske flote jer svi želimo imati bolju i veću transparentnost možemo samo se radovati takvom razvoju situacija i također što se tiče privatnih e, e, ugovora njih također moramo dobro izanalizirati i e, vidjeti poštuju li ista ona pravila kao i mi jer svi moraju poštivati ista pravila i sa jedne i sa druge strane i moramo svi zajedničkim naporima raditi na tome da poštujemo eh, okoliš eh, kako ne bismo ograničavali rad niti europske flote niti drugih flota jer u drugoj situaciji bismo mogli mi poštujući ta ogromna pravila koja su pred nama se naći u situaciji da naša flota ne može loviti onoliko koliko love druge flote koja poštuju niža pravila. A u takvoj situaciji e, čitav ribarstveni sektor će biti gubitnik. I Europska unija će biti gubitnik, ali isto tako i druge zemlje sa kojima Europska unija više neće potpisivati sporazume. Zbog toga ovo zakonodavstvo moraju poštivati i treće zemlje na isti onaj način kao i europske. To je poruka koju želim poslati. Mislim da smo inače dosta napredovali na ovom području i E, moramo nastaviti nadgledati naše već potpisane sporazume i sa e, ekonomske strane. Moramo vidjeti jesu li svi ekonomski aspekti ispoštovani i postižemo li ono što želimo postići njima. Ovdje zaista se osvrćem samo na e, gospodarske aspekte. Možda tu postoji još manevrskog prostora za poboljšanje i možda parlament tu može pomoći. Zato bih e, bio zahvalan komisiji ako bi nas saslušala jer mislim da parlament ne samo da odobrava ove sporazume, već je zadužen i za praćenje i poštivanje tih sporazuma. Hvala, gospodin Valesa. Zahvaljujem. Ja imam jedno pitanje i napomenu. Ja sam se upravo vratio iz Japana gdje se sastao jedan jedna od međunarodnih organizacija i za vrijeme nevladinih, sastanka nevladinih organizacija e, navelo se pitanje nepoštivanja NNN e, ribarstva. E, I mi smo rekli također da je Europska unija e, veliki uvoznik i ribarstvenih proizvod, proizvoda napravljenih od ribe i možemo se zapitati da li smo u praksi zaista e, zaista poštujemo toliko sva ova pravila NNN ribarstva ili ih samo namećemo japanskoj floti. Ne znam je li ovo pitanje koje trebam postaviti na ovom ili na nekom drugom odboru, ali to sam htio sada reći. Čini mi se da se više nitko ne javlja za riječ, ja imam samo dva kratka komentara. Zapravo, mi sada pokušavamo napraviti e, poboljšanje. Europska unija nameće standarde i traži od drugih država da ih prate. Na koji način e, to može zaista biti moguće. Ovo je povezano s onim što je rekao gospodin e, Mato. Zapravo, e, da li EU unija može odigrati tu ulogu? A što se tiče uredbe e, ribarenja NNN i pitanja gospodina Valese, možemo se moramo priznati da smo bili e, kritični što se tiče e, ukidanja žute kartice na odboru za neke zemlje, na primjer za Koreju i možda možete reći što komisija misli o tome, na koji način komisija misli riješiti ovo pitanje vezano uz uredbu o ribarenju NNE. Naravno, mi u ovom odboru je svi e, podupiremo. Merci euh, de de Hvala. Hvala na svim ovim e, komentarima. Da, mi naravno možemo biti ambiciozni, još ambiciozniji nego što jesmo i možemo to tražiti i od drugih flota. Naravno, to nećemo postići preko noći. Radi se o dugoročnom naporu koji se treba uložiti, ali kad pogledamo što smo postigli sa Mauritanijom, na primjer, postoje klauzule koje su sasvim jasne i e, u kojima se od Mauritanije traži poštivanje iste one razine e, pravila e, koje, se primjenjuju u Europskoj uniji za sva plavila koja ribare u tom području. I mislim da je to zaista pozitivno, a sve smo to uveli od reforme, zadnje reforme e, ZRP-a. I sada sva pravila postaju ambicioznija. Zbog toga se sve više i više zemalja okreće ka Europskoj uniji i traži potpisivanje ovakvih sporazuma. Treće zemlje zapravo su svjesne interesa e, koje e, mogu ostvariti uz poštivanje pravila Europske unije. Mislim da većina tih trećih zemalja razumije da može imati koristi od takvih sporazuma. Za one zemlje koje taj interes još uvijek ne vide, e, tu jako bitnu ulogu igra i uredba NNN e, ribarenja. Siguran sam da će i moj kolega Ben vam e, nešto detaljnije o tome govoriti, može vam dati podatke o svakoj zemlji pojedinačno, ali ono što ja mogu reći je da imamo napredak koji je konstantan. Ako je jedna zemlja e, se izbriše sa tog popisa e, zbog toga što ne poštuje e, mjere, komisija može ponovno uvesti tu zemlju na popis ukoliko se situacija poboljša. Ali postoji ta prijetnja koju komisija zapravo može e, naglasiti u slučaju nepoštivanja ugovora da se jednostavno ugovor suspendira. I, ali u većini zemalja smo postigli pozitivne rezultate, evo na primjer u Gani mislim da su se svi radovali napretku koji je postignut, a to je postignuto i u drugim e, afričkim zemljama, među u mnogim od tih zemalja smo E, zapravo e, suspendirali taj žuti karton koji je postojao i znamo da postoji popis e, zemalja koje ne surađuju i u takvim slučajevima te zemlje ne mogu potpisati bilateralni sporazum na primjer komori za njih je već uložen žuti karton i Trenutočno smo u fazi pregovora kako bismo vidjeli može li se sa njima dalje e, surađivati, ali e, mi se svaki put trudimo pronaći rješenja koja će biti odgovarajuća za sve, a ako do tog rješenja ne dođe onda se izlače pouke iz toga. Ali u svakom slučaju naš temelj je e, dijalog i suradnja. Hvala najljepša, gospodine Emanuel. Vi predstavljate ovdje glavnu upravu Mare i sigurno sam da ćemo još imati priliku razgovarati s vama u budućnosti. A sada nastavljamo s našim e, saslušanjem o vanjskoj dimenziji reforme ZRP-a. E, sada ćemo preći na prvi panel e, u kojem će se govoriti o prednostima i za lokalna gospodarstva i za cjelokupan ribarstveni sektor. Prvi govornik je gospodin Michel Gužon koji je eh, direktor eh, Ortongela, odnosno organizacije za proizvođače eh, zamrznute tropske tune. Gospodin gužon nam dolazi iz Francuske i želimo mu dobrodošlicu. Hvala. Evo ja ću govoriti na francuskom. je vous euh, je pense que je vais répéter beaucoup de choses que Vjerojatno ću ponoviti dosta toga što je Emanuel rekao čas o značaju sporazuma i partnerstava za tropsku tunu. Govorit ću iz aspekta Francuske, nakon mene će govoriti jedan kolega iz Španjolske koji će govoriti o drugim aspektima. E, na samom početku želim reagirati malo na početak ove rasprave. Naravno, drago mi je vidjeti da smo na istoj valnoj, valnoj duljini u Europskoj uniji, dakle i Europska komisija i parlament, ali kada čujem riječi kao na primjer da ova uredba je dobro prihvaćena i tako dalje, moram na to reagirati jer mislim da smo mi otišli korak dalje. E, što se tiče sektora tune o kojem ja želim govoriti, velik Dakle, sektor tune predstavlja velik dio te vanjske dimenzije ZRP-a i to je sektor koji je proaktivan. Znamo da tu postoje veoma bliski odnosi sa organizacijama, ribarstvenim organizacijama i europskim institucijama, kao na primjer što je Europski parlament i komisija. Veoma često se sastajemo i razgovaramo. Postoje i inicijative koje poduzima sam sektor. Kada govorimo o reviziji FAR uredbe i kada govorimo o sustavu e, nadzora sporazuma o E, ribarstvu. To su sustavi koji su e, dobrovoljno uspostavljeni od strane Francuske i Španjolske, jer u okviru privatno-javnih e, partnerstava tražili smo od naše uprave neki sustav provjere određenog broja aspekata ugovora, kao na primjer one aspekte koji se tiču licenci. I u svim sporazumima koje smo ispregovarali od 2012. godine, a govorimo o privatnim sporazumima, dogovoreno je da se novac ne predaje jednom agentu, već da bude na e, državnom računu, dakle da to bude dio javnih sredstava sa kojima radimo. I mislim da je to bitna izmjena, jer e, to su e, također izmjene koje su uvedene i u novu uredbu FAR od strane komisije. Druge inicijative, na primjer one o kojima će govoriti gospodin e, Morion, e, vezano uz e, tunu, uz transparentnost, inicijativu o transparentnosti za tunu, tu sa jedne strane smo dali mišljenje, naše mišljenje o vanjskoj dimenziji reforme ZRP-a. Mi smo također i u Las Palmasu organizirali prije nekoliko tjedana konferenciju koja je meni osobno bila jako zanimljiva i također smo potpisali u okviru savjetodavnog e, odbora memorandum o razumijevanje sa organizacijom koja okuplja sve e, afričke zemlje. Samo sam vam da, htio dati primjer e, dinamike ovog sektora i proaktivnog djelovanja. Zbog čega? Zbog toga što ako nemamo zajedničku ribarstvenu politiku, mi ne možemo jednostavno djelovati na način poštivanja etike kako želimo to raditi. Već bismo radili kao e, zemlje iz Azije, na primjer, koje se bave nezakonitim ribolovom e, ili nezakonski uređenim ribolovom koji jednostavno šteti ribarstvenom fondu. Kontekst u kojem mi obavljamo našu aktivnost u Francuskoj je sljedeći. Radi se o međunarodnom e, ribolovu i međunarodnoj trgovini i naša flota mora prihvatiti najbolja pravila održivosti i poštivanja okoliša. A mi smo ti koji moramo jamčiti održivost naših resursa, ali istovremeno uz poštivanje ovih strogih pravila moramo ostati i konkurentni. Ovo su bili samo detalji o francuskim flotama koji nisu tako zanimljivi za sve, pa to preskačem. Zatim, mi se moramo usredotočiti na određene e, vrste, na albakor i listao. To su, dakle, to su vrste koje se nalaze na otvorenom moru, koje nisu e, toliko prisutne u priobalnim područjima i e, koje su dosta rasprostranjene. Dakle, radi se o vrstama koje su otporne, koje se vrlo brzo regeneriraju, naročito e, perajna tuna. I e, mi na optimalan način pokušavamo koristiti ove resurse. E, ponekad idemo do određenih granica, ali ih ne prelazimo, a cilj nove ZRP je upravo to optimalno E, korištenje e, ribolovnih mogućnosti. Ono što je bitno je znati da se ne radi o stokovima, na primjer bakalara, radi se o otpornim vrstama, otpornim stokovima, gdje se više trebamo brinuti za e, dugotrajnost naše aktivnosti nego e, za na primjer nestajanje tune ono što je nužno za našu flotu a to je i prva lokalna posljedica za europske flote sporazuma da ću vam dva primjera to je ulov. Vidite da je u obalnim državama e, najveći ulov predstavlja 16%, a to je na Atlantskom oceanu, a Indijski ocean je situacija još gora, odnosno 50% ulova je u e, isključivom gospodarskom pojasu. Dakle, to su informacije koje su ključne jer se radi o ogromnoj količini ulova. I ovdje su svi faktori jako bitni kako bi imali održivo e, ribarstvo. Radi se o plovilima koje prate ribu. E, riba može ploviti bilo gdje u moru, riba ne poznaje granice i u takvoj situaciji i plovilo mora moći prelaziti granice, a za to mora imati dozvolu. Ovdje imate kartu na kojoj možete vidjeti sadašnje sporazume koje imamo, ribarstvene sporazume e, koji su na snazi Ovdje sam e, naznačio i Liberiju, nadam se da ćemo ratificirati uskoro ugovor sa tom zemljom. Kao što je Emanuel rekao malo čas, ovo je karta koju smo mogli prikazati i prije 3-4 godine. Prije 3-4 godine smo imali mnogo više ovih crvenih zona, to su zone u kojima je zabranjen e, ribolov a žutom bojom smo označili e, zone koje su zakonski uređene privatnim sporazumima. To nemamo sporazume na europskoj razini. A mi prioritet dajemo tim europskim sporazumima, no međutim kada ih nemamo onda potpisimo privatne sporazume i kao što sam rekao malo čas od 2010. odnosno između 2010. i 2012. godine smo pokušali potpisati dosta sporazuma, privatnih sporazuma koji se temelje na europskim sporazumima. Dakle, mi smo preuzeli skoro sve e, odredbe europskih sporazuma o ulovu, e, deklaraciji, o e, istovaru i tako dalje, kako bi ti privatni sporazumi odgovarali istoj onoj razini zaštite kao i europski sporazumi. Mi to radimo naravno samo ukoliko europski sporazumi e, nisu na raspolaganju. I naravno, ako nemamo europskih sporazuma, onda ni zemlja s kojom potpisimo sporazum ne dobiva razvojnu pomoć. Dakle, to je negativna strana tih privatnih sporazuma. E, Emanuel je dosta stvari rekao koje sam ja htio reći, pa neću sada detaljno govoriti o svim ovim aspektima sporazuma. Radi se o sporazumima koji su vrlo sveobuhvatni. Jasno se govori u kojim područjima se može loviti, koje su dozvoljene zone, koje su zabranjene zone. Radi se o transparentnim E, sporazumima. Ovdje možete vidjeti i e, internetsku stranicu na kojoj možete pristupiti svim europskim sporazumima o e, ribolovu. Ne vjerujem da to postoji u bilo kojoj drugoj zemlji. Ovo su sporazumi koji nam jamče pravnu sigurnost, potpisuju se na 3 do 5 godina i radi se o sporazumima koji su čiji financijski trošak je e, sasvim podnošljiv. E, to zemlje potpisnici jamči e, određeni zajamčeni prihod. A sada ću vam reći na koji način bismo mi htjeli izmijeniti ove sporazume, odnosno što bismo htjeli postići u budućnosti. Najprije bismo htjeli postići istu razinu usklađivanja pravila, to je ono o čemu smo govorili malo čas, e, e, dakle da se ista pravila poštuju i s jedne i s druge strane. Zatim regionalizacija određenih klauzula e, ribarstvenih sporazuma, na primjer kada se radi o su pomorci Afrike, Karibe i Pacifika koji također bi onda trebali imati pristup ovim sporazumima i zatim e, zemlje bi trebale dobrovoljno se prijaviti za vršenje e, inspekcija u više zemalja istovremeno. Dakle, 3, 4 do 5 zemalja kako bi se dobile licence. Što se tiče obnavljanja licenci, e, to je nešto što bismo trebali povjeriti više ribarstvenim organizacijama koje na lokalnoj razini djeluju i koje će provjeravati da li se poštuju pravila ili ne, mora postojati i određena fleksibilnost kako bi sporazumi bili usklađeni sa zahtjevima i specifičnostima zemalja. Sektorska pomoć treba biti također usklađena potrebama e, zemlje i broju licenci i mora postojati također i e, naglasak, mora postojati naglasak na partnerstvu kako bi zaista taj ugovor bio dobar za obje strane koje ga potpisuju. A ono što smo mi također htjeli e, uvesti u sporazum to je e, povećanje cijena licenci, ali istovremeno i povećanje e, ali samo ukoliko dođe do povećanja cijene ribe. Hvala. Hvala najljepša gospodine Gužon na ovom izlaganju. Molim vas samo da imate na umu da imamo dosta govornika danas, e, pa da se držite dodjeljenog vremena. Gospodin Anec, Monika Tjegi, imate 10 e, minuta, gospodin Munja Tegi, koji je zamjenik e, menadžera Anabak e, Optuk iz Španjolske. Želimo vam dobrodošlicu i izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi članovi odbora za ribarstvo, želim vam svima dobar dan. Pokušat ću biti što kraći u ovom vremenu koje mi je dopušteno za moje izlaganje. Pripremio sam slajdove na engleskom jeziku, ali ću govoriti na španjolskom. Dakle, prezentacija koju, ću, e, koju sam osmislila za danas e, naslovljena je sporazumi o e, partnerstvu održivom ribarstvu. Kao i svaki sporazum, ovi sporazumi uključuju koristi za obje strane. Dakle, svi dobivaju ovim sporazumom. Mislim da prvo pitanje koje se moramo zapitati jest sljedeće što obalne zemlje dobivaju sa ovim sporazuma o partnerstvu u ribarstvu. Nakon toga moramo zapitati sljedeće što europski ribarstveni sektor dobiva e, od ovih sporazuma općenito, a tada ću reći nešto o koristima za Europsku uniju koje dobiva iz ovih sporazuma. Dakle, ovom zemlje Prvo ćemo se pozabaviti njima. Prva stvar koju oni dobivaju iz ovih sporazuma je ono što zovemo jačanje kapaciteta. E, jedan od prvih elemenata, e, jedna od prvih kategorija ovoga jest e, nadzor, kontrola i nadzor ribarskih aktivnosti. Gospodin Bert malo ranije je spomenuo sve karakteristike nadzora sustava nadzora e, aktivnosti Europske unije. Mm, VMS, odnosno sustav nadzora brodova je dio e, ovog sustava nadzora za one koji ne znaju. To već e, Europska ribarska flota je kontrolirana nadzirana 24 dana e, sati dnevno, 365 dana u godini. Zatim imamo e, sustav elektroničkog izvještavanja. On e, uključuje dnevne aktivnosti europskih flota tijekom njihovog ribolova. Također postoji i registar FAD-a, odnosno sprava za privlačenje ribe. Svi ti alati se koriste eh, na brodovima europske eh, ribarice, europske flote i oni dopuštaju kontroliranje, nadzor i eh, osiguravaju da se zakoni primjenjuju i poštuju i to je zapravo taj sustav nadzora jedan od prvih takvih u svijetu. Još jedna dobit za E, obalne zemlje jest obuka za e, e, lokalne lokalne, lokalno osoblje koje obavlja nadzor, imamo 100% nadzor svih brodica, svih ribarskih brodova koje obavlja to posebno obučeno osoblje. Također još jedna korist je znanstvena suradnja u pitanju odgovornog, području odgovornog ribolova. Na posljedku dobivamo time što imamo najviše standarde odgovornog e, ribolova. Europske Europska ribarstvena flota ima najviše standarde odgovornog e, ribarstva zahvaljujući europskom zakonodavstvu. Obalne zemlje dobivaju e, koristi svega ovoga i time se jača i njihovo gospodarstvo. Dobivaju financijske doprinose kao rezultate financijskih sporazuma i to dolazi iz dva različita resursa. Na prvom mjestu e, to je novac koji daje pristup e, ribarskim resursima, a drugi dio jest, e, drugi dio ovih financijskih doprinosa dolazi kao potpora lokalnim ribarskom sektoru, odnosno podupira e, male ribare u e, e, ribarskim zemljama. Nadalje, sporazumi o ribarstvu pomažu izgraditi dodatnu pomoćnu industriju i uslužni sektor što se tiče predogradilišta, opreme za brodove, lokalni agenti, zatim tvornice ribe, tegljači te e, obalni radnici također su e, e, time obuhvaćeni. Europski fondovi osiguravaju da ove usluge zapravo i postoje, ali tamo gdje poslovne prilike nastaju za strane ili lokalne investicije, također pomažu e, jačanju ove industrije, a to je sve rezultat e, ovog sporazuma. Tako da zaista možete vidjeti e, razvoj koji vidimo u afričkim lukama kao rezultat prisutnosti europske flote u tim zemljama, tim lukama. I to pokazuje da ovaj način investicije ne bi bio moguć bez prisutnosti europske flote. Stoga ova pomoćna dodatna industrija i ovaj uslužni sektor su donijeli sa sobom razvoj e, infrastruktura luka i e, ostalih e, elemenata luka i zaljeva, na primjer tu su pristaništa za velike brodove i tako dalje i tako dalje. Još jedno područje u kojem možemo vidjeti korist obalne zemlje su eh, je, dakle zapošljavanje. 50 do 60% osoblja koji radi na eh, ribarskom sektoru na dakle floti Europske unije izvan Europske unije eh, je osoblje zemalja AKP-a. Oni su zaposleni lokalno i oko 70% ulova koje europski a evropska flota ulovi, evropski ribarski brodovi ulove su procesirani u, tvornicama koje se nalaze u obalnim zemljama Afrike. Sljedeći element u kojem obalne zemlje imaju korist iz ovih sporazuma e, je lokalno tržište e, lokalno tržište ribe koje jako isprečava e, glad u Africi te osigurava sigurnost hrane. E, neciljane vrste riba za europska tržišta mogu e, se prodavati na lokalnim tržištima, te je važno primijetiti da su isti standardi zadržani za te tu ribu kao i ribu koja se šalje na europska tržišta i također se koriste cijene lokalnog tržišta za ribu koja se prodaje na lokalnom tržištu. E, treći blok, tako reći, koristi za obalne zemlje je taj da one imaju saveznika u e, borbi protiv NNN ribolova. Na prvom mjestu e, one imaju koristi od suradnje sa legalnim operaterima, pravnim operaterima ti pravni operateri su vrlo poznati. To su poznate flote to je postoje flote koje dolaze neke zemlje kako bi tamo ostale, ne da samo ulove ribu i odu, postoje nekoliko regionalnih observacijskih programa koji se bore protiv NNN ribolova. Još jedan element u kojem e, obalne zemlje E, imaju koristi od ovih sporazuma su e, pozitivni popisi e, legalnih operatera. Udruge brodova koji su na tim popisima imaju dozvolu za ribarenje u regiji. Također njima se pomaže nadzor ekskluzivnih e, zona u zemljama u pitanju se postojalo je unutar Europske unije vrlo mnogo e, slučajeva ne i tada su obavještene zemlje da postoje takve, e, takve prakse i mogli se, mogu se nešto poduzeti protiv E, protiv brodova koji su obnašali takav ribolov. E, zadnja stvar je transparentne aktivnosti ribolova te bolje upravljanje e, ribarstva i ribarske industrije. Dakle, to su ključne koristi, ključni elementi u kojima obalne zemlje imaju koristi od partnerstva o sporazuma o partnerstvu u ribarstvu. Sada pogledajmo prednosti e, u europskom ribarstvenom sektoru. Prvo, flote, flote Europske unije dobivaju pristup resursima u ovim zemljama. E, u suprotnom, ribarske flote ne bi imale gdje ići loviti ribu. Na drugom mjestu one E, imaju područje na kojem mogu djelovati, odnosno loviti ribu, e, imaju iste standarde e, za konkurenciju kao i drugi operateri. Već smo spomenuli danas tu činjenicu, ali standardi za odgovorno i drživo ribarenje su se povećali te i u tome pomogla eliminacija ilegalne konkurencije, posebice osiguravajući da veliki operateri koji se bave ilegalnim aktivnostima ne mogu biti dio tog sektora. Također poboljšava se, e, upravljanje u tom sektoru što je nešto od iznimne važnosti za nas. Odnosno, upravljanje postalo transparentnije protokoli, e, sporazum o ribarstvu uključuju vremenske periode 3 do 6 godina koji dopuštaju obalnim e, zemljama planiranje njihovih ribljih fondova, te nam to daje operacijsku stabilnost posljedično. To su načini na koji Euro... sektor ribarstva Europske unije e, dobiva Dakle, to su neke prednosti na posjetku koje su koristi za Europsku uniju. Na prvom mjestu Europska unija dobiva vrlo dobru i kvalitetnu ribu koja se onda prodaje na tržištima Europske unije. Mi imamo najvič, najviše standarde e, higijene hrane i e, sigurnosti hrane. Proces lovljenja ribe, zamrzavanja, pohranjivanja ribe e, odgovaraju tim standardima. Tu moramo primijetiti da je Europska unija jedna od najvećih e, potroških tržišta za ribu i riblje proizvoda na svijetu. Europska unija također ima vrlo visoku razinu internacionalizacije kao rezultat kao posljedicu ovih sporazuma o ribarstvu. Također smo prisutni u vrlo važnim strateškim područjima, geostrateškim područjima. Uz to također možemo vidjeti neke potencijalne saveznike u procesu, u međunarodnom procesu donošenja odluka, te veći utjecaj u međunarodnoj politici i također veću razinu, višu razinu reprezentacijnog predstavljanja na međunarodnoj razini. Nadalje, možemo poboljšati borbu protiv NN ribolova te ojačati borbu e, protiv takvog ribolova osiguravajući da je neravnoteža među uvjetima raznih e, gospodarskih operatora eliminirana e, te na posljedku Europska unija je u mogućnosti izvoziti svoje standarde odgovornog ribolova i principi i principa koji su važni za ZRP posebice u njezinom reformiranom stadiju, odnosno stanju. moji. zaključak je sljedeći. Partnerstva, o, o partnerstvima o državom ribarstvu su prepuni koristi dobrobiti biti za sve strane. Oni postaju ključni alat u borbi protiv NNN ribolova u budućnosti. Također, e, pomažu izvozu i e, održavanju e, principa odgovornog i održivog ribolova kao što to nalaže nova zajednička ribarstvena politika. Hvala vam lijepa. Naš sljedeći e, govornik je gospodin Filip Kiri iz Francuske iz Instituta za istraživanje i razvoj imate 10 minuta. Hvala predsjedavajući dame i gospodo zastupnici, dragi kolege. Preći ću na engleski jer e, su moji slajdovi na engleskom jeziku. Ja sam znanstvenik, tako da sve informacije koje vam ovdje objavljujem, objavljene su već u znanstvenim e, časpisima. Poslije na novi međunarodni okvir, e, agenda za 2030. Imamo 17 ciljeva za održivi razvoj. Naravno, određeni broj ih je posvećen e, ribarstvu. E, siromaštvo je prvi cilj, e, broj protiv gladi drugi, a, a smanjenje nejednakosti deseti. Dakle, ovima cilj za za cilj pomoć trećim zemljama gdje su nezaposlenost, migracije i podr, nedovoljan razvoj e, jako razvijeni. Imamo veliki pritisak od e, kineskog, e, japanskog, ruskog i SAD ribarstva. tu imamo 28 milijuna tona ribe, ulovljene ribe, 35% ulova i tu imamo dakle općenito dvije trećine ulova u ribarskim područjima i u kontekstu klimatskih promjena možemo očekivati velike promjene, osobito u tropskim i e, podtropskim područjima gdje može doći do smanjenja između 20, 30, 50% do 2050. Ovdje u Africi imamo 22 zemlje e, i malo ribarstvo. Malo ribarstvo od ključnog značaja za prehrambenu sigurnost i zapošljavanje u Africi. Ribarstvo je u Africi e, važna stvar. obrada ribe je posao kojim se bavi veliki broj žena i to 6,7 e, milijuna e, osoba e, izravno ovisi o ribarstvu i svaki dolar predstavlja 4,3 dolara za afričko gospodarstvo kada se radi o zapadnoj Africi. U 23 zemlje ulov vidimo dakle da Kina i Rusija e, su uključeni u ovu obradu podataka i Kina, mislim, Kina i Rusija e, sve, bilježe sve veći udio tog ulova. 80. godina Kina je bila imala veliki doprinos u ovome svemu, ali sada Kina daje svoj veliki doprinos NNN e, ribarenju. ovom području Zapadne Afrike vidimo da pola proizvodnje otpada na industrijsku flotu, ribarsku flotu. Kada dodamo domaću i stranu flotu, dobijemo brojku koja predstavlja više od pola e, ulova koji otpada na strane flote. Dakle, kada se radi o gospodarskim e, o gospodarstvu, apsolutna vrijednost e, stranog ulova predstavlja 12 milijardi američkih dolara godišnje, krimčaranje na to otpada 2,3 milijarde dolara godišnje, e, utaja predstavlja 8 milijardi dolara i manje od 1,6 milijardi USD pripada ribarima. Kada govorimo o viškovima, naravno teško ih je znanstveno govoreći izračunati. u novom kontekstu pristupa sustavu pokazano je da bi trebalo ostati iza maksimalnog godišnjeg pri, prinosa. Što se tiče pelagijskog ovog eh, ripolova, Tu smo imali jedan konkretan primjer. Što se tiče 18 eh, RFMO regionalnih eh, organizacija, dakle vidimo da ribarski stokovi su prekomjerno eksploatirani, crvan, plavore tuna i općenito tuna. Što se tiče ribarenja ono bilježi veliki porast što nije održivo. Ovdje imamo kartografiju različitih sporazuma između eh, dakle koje omogućuju pristup ribarenju, ribarskim područjima 80-ih, 90-ih i danas. Evo što vidite je da brojni sporazumi imaju dvije cijene, e, dva cilja, demerzalne vrste i pelagijske. Trenutno najveća pelagijska vrsta trenutno najveća pelagijska vrsta financijski aspekt ovih europskih sporazuma sljedeći. Dakle, potpore predstavljaju dvije četvrtine financijskih kompenzacija koje dobivaju partnerske države. Ovdje imamo financijski doprinos industrije i neke olakšice Europske unije. kada razmatramo nefinanski aspekt ovih sporazuma, imamo poboljšanje europskih sporazuma o kojima, smo, kojima je već bilo govoreno, ali neke stvari su još nedostatne kao što e, su problemi izazvani piratstvom. Zaključno, želim reći da zemlje u razvoju podcijenjuju svoje ulov e, za 100 do 300 posto, prvenstveno zbog e, malog ribarenja, odbacivanja i e, ilegalnog ulova. Razvijene zemlje podcjenjuju svoj ulov za 30 do 50% prvenstveno zbog malog nekomercionalnog ulova i e, odbačene ribe. Dakle, kada govorimo o sigurnosti ribe i općenito e, moramo imati ovo na umu, ove brojke. Prekomjerno se love e, neke vrste, osobito tuna, i važno je reći da Europska unija razvija transparentne sporazume s trećim zemljama i posredstvom ih, evo vidjeli smo dakle, tu imamo Kinu i Rusiju koje nisu dovoljno transparentne i sami pregovori nisu dovoljno transparentni. E, nekoliko zemalja razvija ribarstvo offshore i zato smo govorili o ovoj agendi od 2030. 30. gdje ćemo imati konflikt sukob interesa i konačno želim reći da bi ovaj, e, ovi novi ribarstveni sporazumi bi trebalo biti napravljen tako da uđu u okvir e, agende za 2030. Eto toliko od mene. hvala. Thank you so much and I'm sorry for stressing you. hvala. Ispričavam se što sam e, vršila pritisak na vas. upravo sam saznao da jedan našeg govornika nije e, uspio doći, tako da vam možemo ako želite dati još nekoliko minuta na raspolaganje, ako želite nekim stvarima reći, jer se u biti ne žurimo toliko koliko sam se bojala. Dakle, sljedeći govornik će biti malo kraći. Dakle, s obzirom da ste vi tu, već da li ima nekih stvari o kojima želite govoriti glede ove jako važne ključne teme. Pa ne, evo samo želim reći da, da je važna veza između ribarstva i agenda za 2030. jer komisija je naglasila to kada se govori o ciljima za održivi razvoj, a ovo jedan od ključnih ciljeva, to je prvi aspekt, a drugi aspekt je ovaj slab obračun ulova. Bilo bi dobro da se naprave realnije da se napravi realni obračun o tome kako se ostvaruje sigurnost hrane diljem svijeta, to je jako važna tema. Uvijek raspravljamo o ribarstvu, akvakulturi, ali ovdje trebamo staviti prave brojke i e, da se vidi koliko je to važno za zemlju razvoja. Mislim da će gospodin Gej e, staviti naglasak na te teme. Eto, mislim da je to to. Hvala, vi, će ćete naravno ostati tu u ovaj, za ovaj dio pitanja odgovora, tako da ćemo vam i postaviti pitanja određene. Najviše hvala. Evo sada zadnji govornik u ovom prvom panelu. Gospodin Gazugije, pričam se na izgovoru, dakle, glavni tajnik eh, GAOPE, eh, glavni tajnik eh, Zanaskog ribolova u Senegalu. Hvala predsjednik. Želim dobar dan svima, dame i gospodo zastupnici. Hvala što ste nam pružili mogućnost eh, da ovdje iznesemo svoje mišljenje o eh, održivom eh, ribarstvu u Africi i o zanatskom ribolovu. Ja sam Gausu je predsjednik Federacije zanatskog ribarstva. Kaupala, Kaupa e, sadrži se od 16 nacionalnih organizacija afričkih zemalja. Tu su Bene, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Oba Slanova, Gambija, e, Republika Gvineja i Gvineja Bisao, e, Gvineja, Mauritanija, Maroko, Senegal, Sierra Leone, Čad, Togo i Tunis. Zapadna Afrika privlači brojne flote, osobito europsku, ali isto tako i kinesku, rusku, korejsku i pristup e, tih e, flota se radi na različite načine, bilo da se radi o sporazumima između država, privatnim licencama i šestrukim e, društvima. Glavni problem je nedostatak transparentnosti, samo imamo tekstove sporazuma Europske unije koji su dostupni e, javnosti. Imamo klauzulu o borbi protiv diskriminacije, boljem pristup e, zanatskom ribolovu, tu imamo e, primjer hobotnice lova na hobotnicu u Mauritaniji. Stvar koju treba konsolidirati jeste da se uzme u obzir potreba za sigurno, prehranbenu sigurnost, dakle ne, nema dozvole za sardinu u Senegalu, U svakom slučaju potrebna je bolja informiranost eh, profesionalaca ovog sektora u Mauritaniji, na primjer, ali to nije generalizirano i nemamo zadovoljavajući sektorsku podršku, na primjer ne Bisao, tamo profesionalci ribari imaju problema da budu samo, samo promatrači u tijekom potpisivanja i pregovora tih pre, pregovora nemaju nikakva pristupa, nisu uopće bili upućeni da, da, da se vode ikakve pregovori. Dakle, tu imamo problem promoviranja novih sporazuma između Europske unije i afričkih država, suradnja između privatnog sektora i civilnog društva ohrabruje stvaranje mješovitih društava i naše strane žele da dođe do takvih ulaganja, ali može doći do određenih problema. nesnoća je jedan od problema. Dakle, ove mješovite, mješovita društva e, stvaraju nesne situacije. Evo primjera 2015. godine jedna afrička, e, ruska Afri... grupacija e, stvorila situaciju gdje se može doći do prekomjernog lova plagijskih vrsta. 2015. kinesko društvo je masovno davala podcjenjivala svoju tonažu i izvješće Greenpeace-a za 2015. godinu za Kinu to potvrđuje. Dakle, to je situacija koja nam je poznata od 2006. godine. E, imamo, dakle, e, anket koja je napravljena od strane državnih tijela, nikad nije objavljena. Zatim, potrebno je da se afričke zemlje i njihovi partneri da zajedno definiraju čitav niz načela kako bi se postarali da mišovita društva djeluju na transparentan način, da ne stupaju u konkurenciju sa e, lokalnim zanatskim ribarstvom, da budu u skladu s ciljevima za održivi razvoj u ribarstvu i ta načela treba promovirati Europska unija posredstvom e, sporazuma za e, održivo ribarstvo. Glavni, glavna načela je objavljivanje informacija o mješovitim društvima. Ulagači moraju postarati da pouzdana i točna informacija bude objavljena o mješovitim društvima, njihovim strukturama, njihovim financijskim situacijama i ti rezultati su objavljeni redovito. Ulagači moraju poboljšati transparentnost glede borbe protiv korupcije. I dalje, opća načela, Ulagač bi trebali e, izraditi i uspostaviti sustav e, zaštite okoliša, tamo gdje ima jasnih prijetnji za okoliš i za zdravlje i sigurnost, tu moramo imati jasne mjere koje će biti e, uspostavljene. Svi projekti ulaganja u mišovitim društvima moraju biti utemeljeni i počivati na e, potpunoj e, analizi Lok... nešto mora biti informirano o tome i na taj način ne samo da e, pr će biti projekt dobar, već i moći dobro biti upravljati. Evo ovdje sam uslikao jednu scenu gdje imamo E, mjesto gdje se iskrcavaju male e, pelagijske vrste, dakle e, bakalar, sardina i sl. Dakle, svi ovi ljudi dolaze ujutro tu raditi i dakle, ako ne bude više bilo pristupa tome ili ako se da pravo korištenja, odnosno ulova drugim stranim društvima, onda ćemo imati socijalnog problema. Evo, želim vam zahvaliti na vašoj pozornosti. Najpšu hvala gospodine Gavije i vi ćete tu naravno za pitanja i odgovore, nadam se. Ako netko od zastupnika želi e, uzeti riječ, mislim da evo, imamo dosta vremena na raspolaganju za postavljanje pitanja. Gospodine Mato, izvolite. Najpšu hvala svim govornicima. Ja bih htio iznijeti određen broj observacija ako dopustite predsjednice, jer svi se mi slažemo kada govorimo da su ovi e, sporazumi o partnerstvu dobri i da pružaju velike prednosti državama, ribarima, gospodarstvu, isto tako e, socijalne točke gledišta. Mislim da svi slažemo da tu nema nekih problema. E, mislim da se također slažemo oko toga da je Europska flota, flota koja je u potpunosti, koja se potpuno drži pod kontrolom i koja ribari na održiv način. Dakle, tu također nema nikakvih sumnji, nema ni problema. E, istim za volju malo bih nijansirao e, ovo što sam rekao na temelju ovoga svega što sam čuo, jer tu se neke kontrole vrše od strane e, na temelju različitih e, sustava izvješćivanja i no, što se tiče drugih flota, tu imamo diametralno suprotnu situaciju. Tu je upravo i rekao jedan govornik, Mi e, sto postotno pokrivamo svoje plovila, ali istovremeno naši su sporazumi potpuno transparentni, što je dobra stvar. No, na temelju ovoga što je rekao gospodin Goje, mislim, možda i nisam potpuno potpunosti dobro razumio, ali čini mi se, evo čuli smo neke pozitivne aspekte sporazuma, ali nismo čuli, bog zna što, o nedostacima tih sporazuma i o tome koje elemente treba pojačati, poboljšati. Istina da je gospodin je govorio o nekim stvarima kao što su nedostatna transparentnost, promičba mješovitih društava, Mislio sam da je to nešto... Dakle, da se on ovdje nadovezuje na sve, općenito sve sporazume. No, možda bi bilo dobro da nam sva tri govornika, odnosno međusobno porazgovaraju, kada se spominje, na primjer, Mauritanija i to koliko je dobro ribarenje uspješno organizirano tamo. i neki komentara s tim u vezi. U određenim sporazumima nema dovoljno transparentnost u okvirima sa, s Europskom unijom, nema te vrste problema, ali znamo da neke afričke zemlje, poput Mauritanije, mogli bi sklopiti sporazume sa zemljama kao što su Rusija, Kina i tako dalje i tako dalje. Dakle, u kojoj mjeri ovdje u takvim situacijama možemo vršiti kontrolu. Zatim postoji još jedno pitanje. Kažete nam da postoji problem socijalne prirode. Ako se ribarstvo percipira kao neprijatelj jer može izazvati nestanak zanskog ribolova, ali to nije istina jer e, ovi ribarski sporazumi s Europskom unijom mogu pomoći zatnarskom ribolovu i to također znači da operateri da će operateri biti izloženi kontroli. Tu govorimo i o brodovima, odnosno plovilima države zastave, ponekad su tu situacije u kojima Europska unija ne može intervenirati jer su to treće zemlje u pitanju. A kada mi imamo situaciju lokalnog ribarenja, onda moramo imati na umu različite aspekte kojima se bavili naši stručnjaci i koji se ne slažu uvijek međusobno. Eh, hvala predsjedniče. Zahvaljujem našim govornicima. Mislim da je gospodin Mato jako dobro opisao situaciju. O tome smo u ostalom često raspravljali na sastancima našeg odbora. Ovdje se govori, kada se govori o velikim brodovima, hladnjačama za tunu i problem tu može biti to što nismo uvijek e, dobro upoznati s tim koji su brodovi europski, a koji pripadaju drugim zemljama. Europska komisija kada ne može odrediti granice kako, kako bi zaustavila i usporila ilegalni ribolov, ne može tu na adekvatan način intervenirati i znamo da sporazumi koje je potpisala Europska unija, da su to sporazumi koji daju određene prednosti Europskoj uniji i ribarskom sektoru na lokalnoj razini, tamo gdje se bavim gdje su se bavitnim aktivnostima. Evo želim navesti jedan sporazum koji je e, odobreno, uložene su žalbe u parlamentu i od nas je zatraženo da se vrše određeni pritisci komis, pred komisijom i vijećem kako bi lokalna poduzeća mogla preživjeti. Ja bih tražila od vas, gospodo stručnjaci, da nam kažete što je to što bismo mogli poduzeti kako bi se pravila distinkcija s jedne strane između europskog sektora i s druge strane ne europskog sektora jer mislim da tu imamo nedovoljne informacije. Dakle, na temelju vaših saznanja i zatim koji su izgledi kada se govori o zanatskom ribolovu u koji i mi vjerujemo Naime, na zadnjim eh, zadnjim izborima bilo puno riječi o tome, ali nismo došli do definicije, jer je to jako široka tema. Gospodine je kada govorite o ovim plovilima koji su konkurentni, o kojim se tu plovilima radi, iz kojih zemalja oni dolaze, jer ovdje treba jasno govoriti, iznijeti jasno stvari. Treba jasno reći koje su odgovorne zemlje, a to nije napravljeno. I s druge strane, ti e, brodovi, ta plovila ribare u blizini obale e, Senegala, a to nisu europski brodovi. Dakle, kojim daje dozvolu da to rade? Europska unija želi dobro odraditi svoj dio posla i poboljšati ono što se poboljšati da. u zemljama koje izdaju dozvole brodovima koji ribare na njihovim pučinama, što se poduzima kako bi se e, kontroliralo te brodove. Kineski, tajvanski, filipinski i čileanski brodovi, ribarski brodovi, ribare, a da ne poštuju europske norme a mi ih ne možemo kontrolirati kada se nalaze u međunarodnim vodama. Recite nam, dakle, tko je odgovoran za takvu situaciju? Jer svi smo mi voljni i spremni poboljšati stvari. Željeli bismo čuti konkretne prijedloge kako bismo mogli nešto poduzeti i usporiti NNN ribarstvo koje je štetno ne samo za zanatsko ribarstvo, već i za europsku flotu koja ulaže ogroman napor kako bi dobro odradila svoj posao. Hvala. Činim se da se više nitko od kolega najavlja za riječ i za posljednje pitanje. Evo sada bih e, dao riječ panelistima i najprije vama, gospodine Gaje, jer evo izražene su brojne zabrinutosti glede drugih stranih flota, možda biste mogli komentirati ovo što su kolege sad spomenuli. Da li je ovo ribarenje od koristi za, koji imamo danas, dakle, da li je korisno za lokalno stanovništvo i kako bismo trebali pogodovati toj trci ka vrhu, a ne ka dnu. Dakle, evo, molim paneliste da komentiraju ovo pitanje gospodnega je, evo vi prvi. Hvala predsjedavajuća. U svom izlaganju, dobro sam jasno rekao, da postoje ribarski brodovi koji e, predstavljaju konkurenciju za zanatski ribolov i iznio sam e, primjer radi e, sporazum između Mauritanije i Europske unije glede hobotnice, a za Senegal rekao sam da nema sporazuma za srdelu golemu mi mislimo da je njihov cilj da idu ribariti, da idu loviti male pelagijske vrste. I ima jedno izvješće uh, Greenpeace-a koje je ukazalo na prevaru od strane Kineza uh, e, pitanju tonaže i tu imamo pitanje divlje srdele i oni će dakle predstaviti konkurenciju zanatskom ribolovu kada se radi o pelagijskim vrstama i zato se mi zalažemo za zaštitu tih vrsta i pitamo se kako će Europska unija zaštititi na prekograničnoj razini ove male plagijske vrste i to učiniti učiniti taj ribolov održivim. održivim. Dakle, naravno, sporazum između Evropske, sa Evropskom unijom je transparentan i služi kao primjer. A kada se radi o nadzoru tu ima stvari koje se daju poboljšati. Kad se radi o nekim brodovima, neću reći svim brodovima, ali ponekad se kaže da neki europski brodovi isto tako e, love pelagijske, male pelagijske vrste. I to predstavlja također socijalne probleme, jer za našu, za naše potrebe sigurnosti prehrambene sigurnosti i to predstavlja problem. I sad ako dopustimo brodovima iz Rusije, Kine i Koreje e, love te male plavijske vrste što ide na štetu našeg stanovništva, to predstavlja problem. Isto tako Europska unija koja je partner e, europskih zemalja treba vidjeti kako poboljšati taj sustav upravljanja tih proizvoda i možda posredstvom e, podregionalnog e, odbora za ribarstvo. Eto to je ono što mi govorimo. Mi nismo tu da optužujemo ovog ili onoga, ali znamo da danas postoje izvješća koja su prokazala te e, zemlje što se tiče flote i NNN ribarstva. Što se tiče e, ilegalnog ribarstva, NNN ribarstva, to je nešto što se tiče svi u nas, ali kako možemo zajedno dakle, se boriti protiv toga? I kada govorimo o NNN ribarstvu, ako postoje neke zemlje koje dolaze ilegalno ribariti u našim vodama, pa oni će to naravno komercijalizirati drugim zemljama, bilo u Europi ili drugdje. A danas i, i se pušta bilo da se radi o Kini, Rusiji, o Koreji, dakle pušta ih se dolaze kod nas, ali oni onda mogu doći i e, prodavati to u Europi što nije prihvatljivo. Dakle, evo, tu, to znači da trebamo e, poboljšati svoj napor jednih i drugih kako bismo se protiv toga borili i to suzbijali. U svakom slučaju ti strani e, brodovi koje dolaze loviti male plagijske vrste, to je nelojalna konkurencija malom zanatskom ribolovu. Samo ako mogu još dodati i vratiti se na posljednji dio izlaganja gospodina Gejla. Ja već 30 e, godina radim na ribolovu i 80. godina sam e, zapravo svoju karijeru započeo na baš ovoj plaži Senegala koju ste prikazali. I u posljednjih 30 godina ribarstvo u Senegalu se potpuno izmijenilo. 80. godina na ovoj plaži je bilo isto toliko ljudi, ali je bilo 80% e, demerzalne ribe, a 20% pelagijske ribe. To je bila situacija. Mi smo tamo poslali europsku flotu i korist, iskorištavali smo te resurse kao da se radi o rudi. A od 80. godina do danas smo zaista prešli sa 50 e, tisuća tona na nekih 50 tona e, resursa. Zato e, gospodin Gaja zaista ima razloga za brigu za pelagijske e, ribe, naročito za divlju srdelu, odnosno sardinelu auritu, jer e, vjerojatno u budućnosti je više neće ostati ukoliko se bude ovoliko izlovljavala i zbog toga će doći do e, dramatične situacije za prehrambenu sigurnost u Africi. Stoga bi se trebalo e, dati, trebala dati prednost zanatskom i malom ili malom ribolovu za ovu vrstu ribe. Ja sam evo govorio o 80. godinama kada smo imali 30 tisuća malih e, brodova, odnosno tisuće, a sada ih ima 12 tisuća i jako ih je teško pratiti. E, iako danas imamo i GPS i mnoga sredstva za praćenje brodova, e, ribolovne mogućnosti su sada takve da ih e, e, zloupotrebljavamo. Zbog toga e, mislimo da trebamo na neki način zaštititi taj dio kao što sam rekao afričke u afričkim zemljama već 50% ulova pripada stranim flotama, a to nije zadovoljavajuća situacija. Hvala. Tko se još želi javiti za riječ? Gospodin Gužo. Da, hvala. Želim samo odgovoriti na neka od postavljenih pitanja i nadopuniti određene dijelove o kojima smo već govorili. Gospodin Mato je govorio o promatračima. Evo, ja mogu potvrditi da što se tiče E, tune u Europi 100% brodova koji love tunu se nadziru. Ići ćemo čak još i dalje jer se radi o promatračima koji su nacionalni promatrači ali koji imaju regionalni mandat i oni su obučeni u onim zemljama u kojima smo e, potpisali sporazume o ribolovu. Dakle, radi se o Senegalcima, o e, osobama iz Cape Verdea i tako dalje i dakle to, su, to je lokalno to su lokalni e, radnici e, među kojima i e, iz zemlje obale slonovače i sve je to učinjeno na zahtjev Europske unije jer u samim sporazumima se predviđa prisustvo promatrača ali ta klauzula je uvedena u sporazume kako bi svaka zemlja mogla nadgledati flotu. No međutim, o tome nije dovoljno razmišljeno u tom trenutku kada se uvodila ta odredba. Takva situacija nije danas jer smo sada povećali broj promatrača, postigli smo taj procenat od 100%. E, naravno imamo problem piratstva s jedne strane, koji nam onemogućuju promatranje u određenim područjima, ali razlog zbog kojeg do sad nismo uspjevali pokrivati 100% područja je taj da zemlje s kojima smo potpisali sporazume nisu imali promatrače koji su bili obučeni, a čak i kada su ih imali, nisu imali e, sustav koji bi im omogućio to promatranje, jer ponekad e, određeno plovilo može preći četiri e, zone isključive, isključive gospodarske zone, a svi promatrači nemaju dozvolu za e, sve te zone. E, naročito u zemljama kao što je Madagaskar, Sejšeli i tako dalje, nemaju sredstva za obuku promatrača koji će biti zaduženi za sve ove različite zone. Zbog toga se to mora dobro organizirati i e, transparentnost koja je nužna na ovom području je čak još ambicioznija u odnosu na ono što Europska unija od nas traži. Gospođa Bilbao je e, tražila da kažemo koje zemlje ne poštuju europska pravila. Ja to mogu reći ne kao predstavnik francuskog sektora, niti kao predsjednik e, radne skupine za tropsku tunu, već e, to mogu reći kao osoba koja je sudjelovala prije 15 dana u Marakešu na konferenciji u kojoj se govorilo o suzbijanju nezakonitog ribolova. To je bila vrlo zanimljiva konferencija na kojoj e, smo čuli stajalište nevladine organizacije koja se zove EJF i koja je rekla da problem nije nezakonit ribolov da to nije povezano sa europskim plovilima već sa azijatskim plovilima i oni su dali primjere jer je to nešto što je vrlo poznato. Postoje azijatski brodovi, plovila, dakle bilo da se radi o kineskim, korejskim i tajlandskim plovilima ili nekim drugim, koji jednostavno promjene ime svaki put kada uđu u drugu luku i imaju isto tako i nekad više plovila koji nose isto ime, isti naziv. Dakle, ta osoba nam je govorila o svim tim primjerima i to je bilo vrlo zanimljivo. I zahvaljujući promatračima koji su na plovilu mi možemo pratiti e, na obali e, Gane korejsku flotu i možemo vidjeti na koji način e, love ribu. Imamo dokumente o tome koje treba pročitati i koje možda može ćemo iskoristiti za poboljšanje e, ZRP-a jer e, moramo zajemčiti da svi oni koji rade u RFM-ovima poštuju ona pravila koja su predviđena sporazumima. Ne smijemo se zaustaviti na tome. Postoje i odbori za e, poštivanje sukladnosti, ali istovremeno moramo nametati i sankcije, jer nevladine organizacije i ribari govore često kada nema podataka, nema ni ribe. A mi moramo ići do samog kraja stvari i zaista odraditi to sve kako treba. Moram samo dodati još da je pitanje interakcije i konkurentnosti sa e, flotom koja se bavi zanatskim ribolovom, kao što je rekao i gospodin Fori, rekao je da nema suficita ili viška u, u, u lovu na tune, ali postoji zanatski ribolov tune, to znamo. Kako ne bi došlo do interakcije francuska flota, a to radi i španjolska flota sigurno, neće ići loviti u onih 12 nautičkih milja od obale, naročito na Majotu, na primjer, gdje imamo flotu koja lovi nešto dalje od toga. Čak smo napravili razliku od 24 nautičkih milja od obale umjesto 12 i kada smo raspravljali o privatnom sporazumu sa e, Gvinejskom republikom, došlo je sada do prekida tih e, pregovora, ali smo razmišljali o tome da naše flote ne love u 50 e, nautičkih milja od obale. Hvala. Mr. Gospodin moniategi i samo još jedan kratak komentar. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Želim samo uvesti određene nijanse. Mi smo govorili o društvima, na primjer, Mistas, okvir e, sporazuma o održivom ribarstvu isključuje mješovita društva. Dakle, e, to ne može uzeti u obzir ovakvu vrstu sporazuma ne možemo uzeti u obzir mješovita društva, već samo europska društva. Moram napomenuti i da španjolska flota nema pristup teritorijalnim, e, teritorijalnom obalnom području zemalja. To su zone koje su isključene iz sporazuma. Ne samo 12 nautičkih milja, kao što je to slučaj u većini zemalja, već idemo čak do 30 nautičkih milja, kao što je to slučaj i u sporazumu sa Mauritanijom. Mislim da je sasvim jasno na taj način da europska flota, a ovdje govorim u ime sektora e, lova na tropsku tunu, mi ne, e, ne zalazimo u područje E, u kojem se obavlja zanatski ribolov. Hvala. Evo imam ja još Evo, samo još par komentara i nakon toga predajemo riječ komisiji. Da, gospodin Mato, hvala, samo kratko, par komentara. Europski parlament naravno poštuje obalni ribolov, zanatski ribolov to sigurno nam ne možete prigovoriti. E, to je bilo sasvim jasno i kada smo radili na reformi ZRP, ali ne možemo diabolizirati industrijski ribolov. Obalni ribolov, zanatski, industrijski jesu e, sukladni, mogu postojati zajedno. E, imamo europsku flotu s jedne strane, s druge strane imamo flotu trećih zemalja tu postoji razlika. Postoji razlika i među flotama. Postoje flote koje e, love ribu i u Europi, ali moramo vidjeti koje flote e, love ribu na zakonit, a koje na nezakonit način. Europska flota poštuje zakon, ide čak i dalje od samih uredbi. A uredbe koje imamo i koje su na snazi su već sasvim stroge. Ne kažem da je to loše, to je dobro, ali ne možemo reći da europska flota predstavlja konkurenciju za zanatski ribolov u Mauritaniju, jer to bi značilo da ne možemo više loviti u istim teritorijalnim vodama kao i oni. Ali trebamo znati da li je lov na hobotnicu u Mauritaniji e, lov kojim se bavi zanatski e, ribolov Mauritanije ili kineske flote. To je ono što trebamo razlučiti. Hvala. Što se mene tiče, mislim da e, javno djelovanje treba biti iskorišteno kako bismo riješili zajedničke probleme. I iznenađuju me određene reakcije, određeni odgovori na pitanja gospodina Bilbao. Nismo dobili niti sasvim detaljne odgovore. Bilo bi dobro kada bi nam osoba iz Senegala rekla koje, o kojim brojkama točno se ovdje govorim. ne možemo optuživati bez ikakvog temelja. To nije dobro i to nas ne vodi ka suradnji i uzajamnoj pomoći. Određena pitanja su postavljena na koja nismo dobili odgovor. Bilo bi dobro da osoba iz Senegala odgovori na pitanje gospođe Bilbao. Hvala. Sada Gospodin Beck možda može dati komentare u ime komisije, a nakon vas ćemo preći na drugi dio ovog našeg E, saslušanja. Izvolite. Da, hvala gospođo predsjedavajuća. Ja bih također htio e, dati dva ili tri komentara, naročito vezano uz podjelu troškova pristupu, jer govorilo se o određenim brojkama koje po mom sudu ne odgovaraju stvarnosti, odnosno ne odgovaraju najnovim e, odredbama reforme ZRP-a. Postoje određeni pojmovi, na primjer subvencije o kojima smo govorili, to ne odgovara ovom e, pitanju. Kada se govori o podršci e, sektoru, e, ne može se govoriti o subvencijama, nego o razvojnoj pomoći. To je bitno za razjasniti. A sada postoje određene izmjene u okviru reforme, a koje konkretno znače e, sporazum, nove sporazume ispregovorene u posljednjih četiri godine. Prije industrija je plaćala 35% e, za, ula, za pristup, a sada taj e, iznos iznosi 60 do 65%, dakle to je ogromno povećanje E, i imamo također doprinos, i vlasnika e, brodova. Europska unija daje određene sume za pristup, ali to se ne može smatrati subvencijom, već je to zapravo E, ulazna karta za sudjelovanje i na taj način se od trećih zemalja traži da poštuje pravila i e, jamči transparentnost. I to je ono što čini privlačnim te sporazume, jer sporazumi moraju biti dovoljno privlačni kako bi treće zemlje igrale našu igru transparentnosti i otvorenosti. Dakle, u interesu tih zemalja je da potpisuju e, europske sporazume koji su mnogo atraktivniji u odnosu na privatne sporazume. Dakle, to je ono što sam htio razjasniti na samom početku. Što se tiče resursa i ovih optužbi između e, europske flote i drugih flota, kao što je gospodin Gay rekao, e, moramo razjasniti određene stvari onog što se dešava u Mauritaniji i Senegalu. U Senegalu europska flota ne lovi pelagijsku ribu, jer znamo da postoji problem sa tim E, ribama koje su značajne za e, e, prehrambenu sigurnost i za senegalske ribare i stanovništvo. To je nešto što dakle nije obuhvaćeno našim sporazumom. U Mauritaniji se radi o veoma velik koje količine pelagijske ribe koja je smanjena nedavno i zbog toga se smanjilo i ribolovno područje u kojem je dozvoljen ribolov, naročito vezano uz sardinelu auritu. Radi se o veoma osjetljivoj vrsti i zbog toga moramo precizno izračunati koliki je višak te ribe i zbog toga se e, naši zajednički odbori sastaju svake godine i e, uzimamo u obzir njihovu procjenu svaki put kada pregovaramo novi sporazum sa partnerskim zemljama. Hvala vam najljepša, želim se svima e, zahvaliti svim govornicima koji su bili sa nama danas i koji su nam E, održali izlaganje koje će nam biti od velike koristi u budućem radu. A sada prelazimo na drugi panel u kojem ćemo govoriti o pravima i odgovornostima zemalja po pitanju upravljanja ribarstvom i ribarskim kapacitetima. Prvo ću predati riječ gospodinu Tombiolu koji je predsjednik područja za ribarenje e, Mazara del Valo na Siciliji. Mogu li govoriti odavde? Da, izvolite. Grazie, signor presidente. Hvala, gospođo predsjedavateljica. Prije svega želio bih razjasniti nešto. Razlog zbog kojeg sam prihvatio ovaj poziv jest taj što napokon se može ponešto razjasniti kompleksna tema koja koju, koja se događa u ova situacija u sicilijanskom tjesnacu, a e, to je zapravo vezano za ograničavanje prava na ribarenje talijanskih, to jest europskih ribara. E, kako bismo razumjeli ovu temu, e, mislim da je potrebno razumjeti cijeli kontekst unutar kojega se razvija ova problematika a to nije um, samo gospodarski kontekst, ne tiče se samo ribarstva, e, nego i e, jedne socijalne antropološke dimenzije jer e, obuhvaća i odnos sa zemljama južnog sredozemlja. Vjerujem da kako bismo riješili ovaj problem, to ću reći dakle odmah na početku ove rasprave, postoji jedna jedan obavezni put kojim bismo spasili narode koji žive od ribe, narode na sredozemlju, a to je put dijaloga i suradnje. Ja sam predsjednik područja e, e, ribarenja Kozva, koji, e, dakle to područje 2006. promiče i proučava primjenu principa plavog gospodarstva i kreaciju mediteranskog klastera putem, dakle zahvaljujući mediteranskom, odnosno sredozemnom pomorskom observatoriju koji e, sastavlja e, uz suradnju ostalih zemalja južne obale sredozemlja godišnje izvješće o ribarstvu, akvakulturi i u Sicili. Što se tiče tog konteksta, postoje problemi koji se tiču ribolova na sredozemlju. Ti Dakle, problemi tiču se područja ribolova i često se su kreirani jednostrano. E, na primjer, također postoje određeni primjeri kao nerješeno, problemi kao nerješeno libijsko pitanje. E, u svakom slučaju e, postoji problem da e, neki e, operateri kao na primjer iz Tunisa, Libije, Egipta imaju niske troškove, radne snage, goriva i tako dalje, niske poreze i onda oni dakle koriste ribare i koriste e, određenu opremu koju Europska unija zabranjuje. Što se tiče zakona Europske unije, mi poštujemo zakonodavstvo i onda tu ribu e, love drugi koji e, zatim tu ribu izveze na europske tržište. Dakle, to je jedan problem i što se tiče, pogotovo koji se tiče obale Južnog sredozemlja, pogotovo Libije postoje razni, dakle u tim godinama Europska unija pod utjecajem lobija i raznih interesnih skupina e, je uvela neke nebulozne strategije kako bi smanjila e, ulov ribe u sredozemlju. Važni, najvažniji, odnosno e, ključni instrument je bio dakle uništenje brodova, a to je Eh, isprovociralo, odnosno dovelo do uništavanja rada, odnosno isključivanja s tržišta rada tisuća radnika, ribara eh, i eh, radnika uključenih u sicilijanski ribarski proizvodni lanac. Dakle, 2000-2014. želio bih vam dati ovaj dakle, vremenski period prema informacijama posljednjeg izvješća observatorija sektora ribarstva. Broj e, brodova, e, ribarskih brodova Sicilije je spao na 2882 sa 4329. To je jedno smanjenje od 50% flote. Izgubili su se tih godina, izgubilo se dakle, odnosno nestalo 16 tisuća, više od 16 tisuća radnih mjesta u kompletnom sicilijanskom ribolovnom sustavu. A ono što je konsternirajuće je da samo u gradu Mazara del koji je glavni grad glavni grad i najvažniji grad ribolova je izgubljeno 7000 radnih mjesta. Dakle, uništenje jednako smanjenje ribolova, a to je jedna jednadžba koja je kriva i u svakom slučaju nije u skladu sa harmonizacijom, s usklađivanjem principa Europske unije protiv, odnosno koji se bori protiv NNN ribolova, kao što je predviđeno u dokumentu Europske unije o nelegalnom ribolovu. Da li znate da da li znate što danas radi jedan ribarst koji je dobio čije radno mjesto uništeno, koji je dobio odštetu 40.000 tisuća eura, dakle je vrijednost jednog života ne obite 40.000 evra. Zamislite što radi takva osoba u jednoj regiji gdje ne postoji vrlo mnogo alternativa radnih mjesta. U 90% slučajeva, to su statistike koje nam to govore, ribar, dakle, koji je koji je izašao uh, legalno iz te profesije, kreće raditi tu profesiju, ulaziti u profesiju nelegalno. Dakle, govorimo o dijelu planeta gdje mafije vladaju i ponekada dakle e, za te ribare koji izgube svoj posao je e, iskušenje uzimanja prečaca pre, e, prejako. Što se tiče ljudskih i gospodarskih troškova, oni su vrlo veliki u posljednjih 50 godina. E, cijena je bila previsoka, a dogodila se zbog takozvanog rata oko ribe. To je rat koje su proglasile zemlje južne obale sredozemlja. To je jedan zaboravljen rat. E, rezultat je katastrofalan. E, troje ljudi je poginulo tri, naša ribara su ubijena. 27 ljudi je ranjeno. vatrenim oružjem u ovim e, obalnim zemljama. Gospodo, učinci pušaka kalašnjikova je kompletno jednak e, učinku nekog militanta koji pripada ISIS-u. Kroz godine više od 300 ljudi je zarobljeno u zatvorima sjevernoafričkih zemalja. Preko 300. Gospodarska šteta je, osim što je bila socijalna, postala velika gospodarska šteta koja je bila strašno velika. Preko 90 milijuna eura je bila šteta, a uzrok je bio nedostatak sporazuma. A tko će obeštetiti ove sve ljude i ovo, ovo gospodarstvo? Ribarstvena zajednica e, u ovog našeg grada E, je Madzara Dervalno e, jest morala riješiti te stvari sama e, i osim poginulih i ranjenih ribara snosila je veliki teret gospodarski i financijski koji je zapravo bila je pod rizikom uništenja. Pustit ćete mi da kažem Europska unija je E, imala jednu vrlo kratkovidnu viziju e, kada je e, nametala svoje ograničenja. Dakle, nakon ovih problema velika, velikih nakon ovih problema naši operateri su morali podnijeti velike štete koje su nametnule institucije. Zašto niti jedan europski povjerenik nije nikada e, došao, nikada nije posjetio naš, e, naše područje, e, Mazzaro nije e, rekao ništa o našim problemima. Zašto? Ja smatram da jedini mogući instrument danas kako bi se završio ovaj absurdni rat, dakle jedini mogući instrument je dijalog i suradnja. Ponavljam. Ne postoji drugi put. Zapitajmo se sljedeće. Koji je bio odgovor Europske unije? Koje instrumente je usvojila Europska unija? Već smo ranije čuli. Jedan od najvažnijih instrumenta je bio taj da se trećih zemalja zatraži uh, zatraži izdavanje ribarskih dozvola za, u zamjenu za financijsku kompenzaciju. To je iz našeg stajališta jedan nekoherentan instrument E, koji se ne slaže s principima Europske unije koji se tiču e, održivosti. Što bi mogao napraviti jedan e, ribar koji je dobio dozvolu u Tunisu, Maroku, Angoli, Mauritaniji i obali slonovače bez kontrola koje su nametnute takvi ribari bavit će se nelegalnim ribolovom a to će posljedično dovesti do ogromnih e, okolišnih šteta e, za po, e, šteta po najsiromašnije zemlje i cijelu međunarodnu zajednicu. Mi, međutim, vjerujemo da ovaj dijalog putem suradnje koji će uključivati kompletni sicilijanski proizvodni ribarski lanac i treće zemlje, posebice zemlje juga sredozemlja, putem e, jedne, jedne podjele, e, racionalne podjele resursa, istraživanja, plavog gospodarstva, e, valorizaciji malog, odnosno zanatskog ribolova. Mi vjerujemo da je to pravi put. Europska unija, nažalost, nikada nije prepoznala zastavu ovog našeg područja, ribarstvenog područja, te e, delikatne, odnosno jako važne aktivnosti mediteranskog, e, odnosno sredozemnog observatorija koje je 2006. promiče model, model gospodarskog razvoja plavog gospodarstva. Zato e, želim zahvaliti vama, gospođo predsjedavajući i ostalim kolegama. Nadajmo se da će nadajmo se da, će, da ćete E, naći rješenje, da će poslušati naše riječi. Plavo gospodarstvo je gospodarstvo odgovornosti i kolektivne individualne koji koji kreće od mora, od Sicilije, ali ne iscrpljuje se ne sa morem, ne sa Sicilijom, e, te su jako bitne, bitne regeneracija i resursa morskih i zemaljskih. Mi smo razvili inovacije i plave projekte putem inicijativa, nove rute prema, odnosno novi putevi prema plavom gospodarstvom koje je pokrenuto 2009. godine na Siciliji. A su surađivali su um, um, institut za podvodno odnosno mm, pomorsko istraživanje, razni eksperimentalni laboratoriji koji su se okrenuli su plavom razvoju za podržavanje kompletnih ribarskih e, proizvodnih lanaca, a u tom je surađivala i ribolovna zajednica Međunarodna ribolovna zajednica. Gospođo predsjedavajuća, želim promicati jednu dobru praksu kako bismo promicali proizvodnu filozofiju plavog gospodarstva. Područje e, ribarstva uz javne institucije, Siciliju, neka ministarstva u Italiji, svake godine, unazad pet godina, u desetom mjesecu i sljedeći deseti mjesec, svi pozvani na Siciliju, dakle, organizira festival plavog gospodarstva. To je festival koji je posvećen plavom gospodarstvu i koji se zove e, jedna to je jedna manifestacija koja se naziva Blue Sea Land, a to je zapravo Expo Sicilije. E, to je jedan festival koji prikuplja produktivne klastere e, riborsko-poljoprivredne e, zajednice e, Italije, Afrike, i Bliskog istoka Europe razne zemlje koje sudjeluju, promiču održivo ribarstvo, e, te su uključene razne zajednice, poljoprivredne, ribarske, održavaju se sastanci i tako dalje. E, u desetom mjesecu održane održana je zadnja takva manifestacija do 42 izaslanstva raznih međunarodnih zemalja e, su sudjelovali preko tisuću preko tisuću izaslanstava, odnosno sastanaka je se održalo. Ministar, vanjski ministar Somalije je sudjelovao na toj manifestaciji, razni drugi ministri i dužnosnici su sudjelovali deseci raznih organizacija, 16 ministara i tako dalje. Jako mi je žao što još jedan put moram reći da usprkos opetovanim pozivima e, dakle nije se e, pojavio nikakav predstavnik e, glavne uprave za pomorstvo gospođo predsjedavajuća tu nije tu su bili predstavnici Dobruka i Tripolija Bengazija Mizurate. Mi smo organizirali okrugli stol sa libijskim prijateljima koji su bili ovdje prije nekog vremena. Glavni direktor ribarstva je došao ovdje, bio prisutan e, i može posvjedočiti važnosti ove inicijative. Mnogi e, diplomati su bili prisutni na manifestaciji, oni su govorili o ovim okolnostima kao čudu e, plavog gospodarstva. To nije magija, to je ustrenost, konstantnost, to je strpljenje, to je dijalog i iznad svega Iznad svega te je volja za mirom. Od 60. godina u Siciliji je registrirana, jako velika velika prisutnost e, muslimana, danas je njih 25% i predstavljaju dakle 25% populacije grada koji ima nešto više od 50.000 stanovnika. I sad ću završiti. dakle, oni žive u skladu sa ostalim stanovnicima. Dakle, tu govorimo o jednom mirnom suživotu među osobama koji govore različite jezike, koji jedu različitu hranu, iznad svega koji vjeruju različite religije. njih je ujedinilo ribarstvo i ribarstvena aktivnost i e, prehrambeni ribarski lanac. Danas, zbog razloga koje sam već naveo, E, postoje razni veliki problemi ako neće postojati e, potpora od strane Europske unije, tada će se taj ribarski sektor raspasti. Dakle, evo mog prijedloga, gospođo predsjedavajuća. Suradnja sa e, obalnim zemljama i plan za suradnju s Libijom Morate završiti gos. Oprostite, gospođo predsjedavajuća, ja imam jedan prijedlog. Želim dati prijedlog i zato ću dati te prijedlog i završiti. Dajte, molim vas, svoje prijedlog i onda ćemo krenuti dalje. U redu. Europa ima vrlo važnu ulogu e, sugovornika, primarnog sugovornika na sredozemlju, ali mora imati u, imati u obziru ostale e, sudionike E, posebice one koji su politički e, povezani sa Sicilijom. Dakle, u ovom slučaju govorimo posebice o Siciliji, e, a Sicilija bi trebala imati primanu ulogu u sporazumima o ribarstvu. Dakle, ovo je prijedlog. Mi predlažemo suradnju, odnosno sporazum sa Europskom unijom, jedan plan koji će zaštititi naše ribare što se tiče um, ribare koji uh, koji love crvene rakove u vodama blizu Sicilije. Već smo govorili sa predstavnicima Libije o tom sporazumu i to bi bio sporazum koji bi uključivao više zemalja. Treba nam konkretan plan tko i kako će u Europi učiniti uh, to i ostvariti taj plan. Bitna je obuka obuka eh, osoba koja će biti uključena u taj plan te formiranje pomorskih klastera na južnom sredozemlju. Na kraju prijedloga Europska unija trebala bi prepoznati ulogu eh, našeg observatorija i grada koji i ulogu koju je dakle ovaj observatorij imao u očuvanju ribarstva. Predlažemo um, model uh, koji će operirati prema filozofiji plavog gospodarstva. To će značiti surađivati i voditi dijalog. Hvala vam puno. Znam da je ovo vrlo, vrlo važno pitanje, ali moramo krenuti dalje. Hvala vam najljepša na vašoj prezentaciji i sigurno sam da ćete htjeti čuti komentare kolega i zato moramo ići dalje. Ono. And now, uh, hvala gospodinu Sada sljedeći govornik trebala biti gospođa Djenaba B. Traore, ali nažalost nije mogla doći. Samo želim kratko istaći kako gospođa Djenaba radi sa podregionalnim odborom za ribarstvo gdje imamo sedam zapadno afričkih zemalja, ona je pravnica i bavi se dvijema temama, porazumno za uspostavu minimalnih uvjeta za pristup zapadnoafričkim obalnim državama i vodama. Nedavno je iznijela svoje savjetničko mišljenje u International Tribune za morsko pravo glede pitanja prava i pristupa međunarodnim flotama gdje su tu, se, tu je rečeno da obalne države trebaju biti zadužene za e, upravljanje e, obalnim e, morima. Dakle, žao mi je u biti što gospođa Dinaba nije mogla doći. Sada prelazimo na zadnje govornika u ovom drugom panelu. Kolege će moći naravno komentirati izlaganje gospodina Tombiola, samo sam željela reći da je ovaj odbor bio u posjetu Mazara del Valu 2010. godine, naše izaslanstvo i 2010. dakle. No jasno sam čula da vi želite da dođe i komisija. Sigurno je jako važno organizirati ovakve razmjene mišljenja od ljudi s terena da nam objasne kako je teška situacija. No sada želim predati riječ gospodinu Julio, Juliju Moronu Ajali koji je glavni ravnatelj Opagaka iz Španjolske. Izvolite. Želim dobrodošli, imate riječ. Hvala predsjedavajuća na pozivu i želim se zahvaliti nazočnim zastupnicima. Ne mislim da će biti velikih razlika u našim stajalištima s obzirom da smo u biti ovako malo brojni i da se prvenstveno slažemo oko ovih tema. Ima nekoliko izazova, da dakle, trebam biti kratak, ne ponavljati ono što je rečeno i nastavljati izazvati, održati pozornost e, ljudi koji su slušali prethodne govornike. Dakle, bit ću kratak jer kolege su obradile glavni dio pitanja. Što se tiče reforme vanjske dimenzije, zajedničke vanjske e, ribarske politike, sadrži tri ključna elementa, ne samo E, sporazum o ribarstvu. Već imamo i regionalni aspekt koji je ključnog značaja za nas i za našu aktivnost. Tu su također i regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom i trebamo to imati na umu, imajući na obzir da je europsko tržište najveće tržište za e, ribarstvene proizvode i moramo naći ravnotežu između proizvodnje u EU i uvoza. Unutar savjetodavnog regionalnog odbora bilo je riječi o vanjskom ribarstvu. Ovi sporazumi su priznati kao jako korisni. Europska unija ima flotu koja, koju treba obnavljati. Neki su se protivili sporazumima. Ali uviđemo da Europska flota ne postoji da bi nas zamijenili druge flote i ne bismo mogli vršiti nikakvu kontrolu glede e, ulova u trećim zemljama. Dakle, flota Europske unije je primjer dobrog načina dobrog upravljanja i regionalne organizacije za upravljanje ribolovom su primjer za cijeli svijet, primjer kojim se promiče dobro upravljanje u ribarstvu. Dakle, mi smo ponosni što smo stvarili te ciljeve. Koja su jamstva ovih ribarskih sporazuma? Pa kao prvo, ribarstvo je zakonito, tu je pitanje održivosti. Kod ključnog značaja u ribarskih sporazumima mi smo prvi koji su zainteresirani za resurse, odnosno stokove koji će biti u dobrom stanju, to tako kažemo. Zatim tu je značajan element transparentnost i mislim da svi slažu u cijelom svijetu da način na kojim se upravlja ribarenjem u Europskoj uniji da je to jedinstven slučaj dobrog upravljanja jer se vidi koliko je ulovljeno i koliko kako je stanje stokova, zatim e, poboljšanje dobrog upravljanja te suradnja koja su veliko poboljšala. Europska komisija jasno je rekla da sredstva koja se daju služe razvoju suradnja, a tu je isto tako i uspostava kapaciteta u obalnim zemljama i isto tako imamo očuvanje eh, MCS klauzula, odnosno klauzula koja se tiču ljudskih prava. Ono što razlikuje našu flotu od drugih jest taj aspekt. Naša predsjednica rekla je da moramo biti ambiciozni, a ne neambiciozni. Socijalni aspekti predstavljaju jamstvo za proizvodnju održivog održivih proizvoda i to iz aspekta um, gospodarstva i zaštite okoliša u obalnim državama Evo, kao što vidite na ovom slajdu, tu su neke brojke koje su prikazane na ekranu. Dakle, mi ribarimo u konfliktnim područjima, dakle, konfliktnim sa, u smislu sukobljavanja sa zanatskim ribarstvom. Tu su i klauzule koje se tiču ljudskih prava, Zašto prava afričkih ribara i tu imamo pristup i određenim viškovima u ribarenju. Neki kažu da nema viška ulova tune. No, devedeset posto tune koja se konzervirane tune potječe iz stokova koji nisu prekomjerno eksploatirani, već nedostatno eksploatirani, 90% njih. Ovdje na ekranu vidimo sažetak kojim se vidi da EU unija daje 68 milijuna eura, otprilike za ribarske sporazume, 35% otprilike služi za poboljšanje podrške, sektorske podrške. Ovo se u sukladnosti sa e, Međunarodnom organizacijom rada e, sa točkom 188. Ne spominje se lokalno ribarstvo u izvornoj konvenciji Međunarodne organizacije rada, ali to smo uspjeli uključiti, uvrstiti u naše ribarske e, proizvode kako bismo poboljšali situaciju. To se isto tiče i na e, ribare iz trećih zemalja kako bi imali minimalnu nadnicu i poboljšalo njihove rada. U biti ovo podaci koji su objavljeni u e, ugodnim časopisima, no jedino, odnosno prema FAO, 70% ribnih resursa su održivi. Moramo imati na umu e, sigurnost i uh, industriju. Ima preko 25.000 izravnih radnih mjesta koji se tiču e, tune u Europi, a više od 54 tisuće neizravnih radnih mjesta u europskoj industriji tune. 18 poduzeća za preradu postoji, vidite na ovoj karti koji su kapaciteti te flote, francuska flota je tu, zatim španjolska, koje također ulažu u strane flote. Dakle, evo, u Španjolskoj 25.000 e, radnih mjesta i 13.000 u trećim zemljama, dakle u koje je Španjolska uložila. I ova gospodarska aktivnost je ogromna, ovdje se govori 25.000 radnih mjesta. I kao što vidite, prethodnom razdoblju nije bilo preživačkih e, tvornica za preradu tune u 70. godinu prošlog stoljeća na američkoj obali, no napravljena su viska ulaganja s tim u vezi i tako da nas možemo govoriti o industriji koja stvara brojna izravna i neizravna radna mjesta. Kao što je rekao gospodin Gužon, mi ovdje radimo puno više od onoga na što nas e, primorava zakonodavstvo. Od 2010. godine pokrenuli smo inicijativu za transparentnost e, u sektoru lova tune. Postoji tzv. FAR, to je sustav validiranja privatnih licenci koji se tiče postupka validiranja dakle tih dozvola za ribarenje, ribolov. I izgleda da smo i ispred europskog zakonodavstva, barem što se tiče transparentnosti. Zatim, Španjolska je prva radila, provodila kontrole stranih flota i to jednaku kontrolu kao što radi na kao što provodi na e, nacionalnim flotama i jednake norme se primjenjuju dakle, za ribarnje. Naši naša plovila koja ribare u inozemstvu podvrgnuta su jakim, jako strogim kontrolama i to je dosta inovativna mjera. Mi surađujemo također i s afričkim državama u Af Atlantskom i Indijskom oceanu i e, postavili smo jedan promatrački, odnosno program promatranja. prave odgovornosti zemalja u upravljanju ribarenja i ribarskim kapacitetima. Dakle, to nešto što e, razvoj ribarstva je nešto što iziskuje velika ulaganja, a što se tiče tune, tu je isto tako vrijedi potreba za velikim ulaganjima. To je zahtjevno, teško tržište, taj posao je težak za savladati države moraju biti u mogućnosti nadzirati što rade njihove flote sa svim e, sredstvima koja su im na raspolaganju. I naše organizacije zahtijevaju ograničenja ribarskih kapaciteta u svim e, područjima lova tune. Komisija to provodi od 2002. godina i američka e, organizacija za lov na tunu to također radi. To me je tako zahvaljujući SIKTI i e, međunarodnim organizacijama poput CTOI-a. Dakle, mi želimo da se naša aktivnost mogne razvijeti. Dobro, hvala. ako sada kolege žele postaviti neko pitanje, iznijeti neka mišljenja, ne, ili ste samo umotni. Ne, hvala predsjednice. Neću ulaziti u pojedinosti. Mislim da se svi slažemo, načelno. Samo bih htio uzeti riječ e, pristojnosti radi, zahvaliti se govornicima, njihovom za današnjoj raspravi i ponoviti ono što smo rekli već e, toliko puta na sastancima odbora. Dakle, najljepša hvala svima. Gospodin Milan Mon, izvolite. Predsjedavajući, nažalost, nisam mogao saslušati sve govornike, ali iz pristojnosti se želim zahvaliti onima koji su govorili, osobito gospodinu Moronu kojeg sam mogao saslušati u cijelosti. Želio bih iznijeti samo nekoliko elemenata koji se tiču značaja međunarodne dimenzije ribarstva za Europsku uniju. Naime, moramo moći ribariti u međunarodnim vodama i zadovoljiti svoje potrebe. Također je važno da isto tako e, provodimo nadzor e, ribarskih plovila, prvenstveno kako bismo se borili protiv NNN ribarstva, ribarenja u Europskoj uniji napravili smo uredbe kako bi i moramo spostarati da se ispoštuje, odnosno potpuno sprovodi te uredbe, to znači dakle da podrazumijeva da moramo uh, napredovati suradnju sa državama koje eh, nemaju sustav zaštite od NN ribarstva i moramo isto se postarati da se stvari provode kako treba na carinskim eh, razinama. Isto također na odboru u komisiji sa komisijom e, vidimo da je važna, važno pitanje država luke. To nije važno samo za nas, već i za sve zemlje. Dakle, tu se radi o promježbi i zaštiti ribarstva i to je ključnog značaja za ribarstvo u Europskoj Uniji. Hvala gospodine Fronte, imate riječ. Ja sam ti zahvaliti nada pone prijatelju e, Giovanni jer smo zajedno razgovarali i e, održali smo u Mazzaro. Htio bih reći da nam je on rekao nešto jedne stvari koja je definitivno spada u kontekst ribarstva, ali također e, zaista spada u jedan širi kontekst također neke ljudi su izgubili život, neki su ranjeni, neki su izgubili posao. E, to je zaista jedna bitka, to je jedan rat e, i, i, i zapravo naziva se, ne naziva se bez veze rat e, u sektoru ribarstva. želim zahvaliti prijatelju na, na ovom jednom važnom izlaganju i naravno tu ima nekoliko točaka o kojima bi valjalo nešto detaljnije reći, možda nema vremena, ali E, zaista tiče se nekih stvari koje smo rekli prije nekoliko vremena, prije nekoliko mjeseci na sastanku ovdje u Europskom parlamentu. Što se tiče zemalja, e, trećih zemalja e, postoje nekoliko načina na koji se može pristupiti suradnji s tim zemljama ja kada sam otišao posjetio Madzaru, rekli su mi da e, ljudi u trećim zemljama rade na jedan način koji nije isti način na koji mi funkcioniramo. Dakle, bitno je postići sporazum i suradnju s tim zemljama i možda bi tu mogao se javiti netko tko će zapravo potaknuti tu suradnju i e, možda možda agencija za, za ribarstvo na sredozemlju može tu e, pomoći, ali u svakom slučaju ne smijemo dopustiti da ovo pitanje e, ostane nerješeno i ovaj prijedlog i ne možemo dopustiti da e, da sve ostane kako jest, jer smo vidjeli prethodnih godina da postoje možda neke loše stvari koje se trebaju u svakom slučaju riješiti. Hvala. Hvala vam. Ako nema više nikakvih komentara, dajem riječ komisiji. Ako komisija možda želi reći nešto, ne, u redu, hvala. Dakle, ovo je bio zadnji panel. Zahvaljujem vam svima na vašoj suradnji, sudjelovanju i pone prije zahvaljujem govornicima koji su sudjelovali u drugom panelu. Hvala vam i sutra se vidimo u 9. jutro na sastanku koordinatora. I hvala prevoditeljima naravno, hvala vam.